Okay, very tight this Uvaženi kolege, imamo, imamo dosta posla danas poslije podne, pa bi bilo dobro da započnemo s radom. Dok se rješavaju tehnička pitanja, htjela bih samo napomenuti da ćemo razgovarati o 14. 14. točki e, dnevnog reda prije 13. E, točke dnevnog reda. Dakle, govorit ćemo o jednoj studiji pod nazivom Ususred djelotvornijem globalnom humanitarnom djelovanju, načini na koje EU može doprinijeti. E, dakle, to je sve u sklopu pripreme za Istabunski summit sljedeće godine. Žela si uzeti riječ? Ne, kasnije, dobro. O studiju je izradio naš e, istraživački odjel. Ne, ispričavam se, pogriješila sam. Ispričavam se. Dakle, studiju... Da, baš sam se pitala što je. Dakle, što se tiče same studije, ovu studiju je izradila gospođa sa Španskog instituta za ljudska prava. Već smo često govorili o velikom broju prognanih, o humanitarnoj krizi u raznim dijelovima svijeta i kako se pokušava iznaći financijska sredstva Zatim smo razgovarali na, sastancima, na sastanku koordinatora jutros o tome kako je, postoje problemi sa djecom izbjeglicama te da sredstva nisu dovoljna kako bi se njima osiguralo obrazovanje. Na istambulskom sastanku će se također o tome razgovarati, pa bismo rado čuli vaše mišljenje o tome koji su osnovni problemi i e, što bi zapravo trebalo riješiti, koja pitanja bi trebalo riješiti na istambulskoj konferenciji. Gospođa Šuruka, izvolite. Hvala, hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, E, kolege iz odbora. Kao što me gospođa McCaven predstavila, sam radila na ovom e, na ovoj studiji koju je naručio vaš odbor. A to bi trebalo biti stajalište Europske unije na ovom samitu. Riječ je o jednom zahtjevnom izvješću, budući da se postavlja pitanje pred kojim se osnovnim izazovima nalazi humanitarni sustav Europske unije, u kojim bi područjima Europska unija posebno trebala staviti naglasak na svoj, u svom radu i e, koja bi trebala biti uloga Europske unije te Europskog parlamenta u pripremi samita. Oni od vas koji nisu imali dovoljno vremena da proće izvješće, samo da znate da je ovo zapravo mm, veza sa ostalim, da, da postoje, dakle, reći ću vam nešto koje je veza sa ostalim savjetodavnim postupcima. U, nedavno se razgovaralo o četiri osnovne teme sklopu humanitarne pomoći, a to je kao prvo e, koliko je ona djelotvorna i kakav treba biti odgovor ovisno o okruženju i koji su akteri koji trebaju zapravo intervenirati, zatim kako riješiti pitanje ranjivosti i na koji način prijeći sa sustava za ocjenu rizika na sustav za upravljanje rizikom. Nadalje, e, postavlja se i pitanje kako zadovoljiti potrebe ljudi koji su sukobom zahvaćenim područjima i kako postići veću kreativnost eh, u humanitarnoj pomoći. Dakle, govorimo o zapravo jednoj transformaciji čitog procesa. Koji su glavni izazovi i je li Europska unija i njezin odgovor na razini eh, zahtjeva? Dakle, kao prvo, zašto imamo ovaj svjetski humanitarni summit. E, to inače je bila inicijativa glavnog tajnika UN-a Ban ki u njegovom radnom e, planu. Dakle, osim sigurnijeg svijeta, on govori o tome kako treba prilagoditi humanitarne aktivnosti i kako treba organizirati summit e, o humanitarnom radu. Posljednjih nekoliko godina se nakon e, intervencije na Haitiju i tsunamija razgovaralo o tome kako e, odgovoriti na sve veće troškove humanitarne pomoći, nemogućnosti za rješavanje kriza koje već dugo traju i koje zapravo remete sustavi operativno i financijski. Na koji način adekvatno dati odgovor imajući u vidu da postoje neki svjetski trendovi koji ukazuju na to da će u buduće biti sve više humanitarnih kriza i to zbog pitanja kao što su nedostatak vode, klimatske promjene i tako dalje. Dakle, ono što je bitno jest odgovoriti na pitanje na koji način e, humanitarni sustav, sustav može poslužiti kao dopuna razmišljanjima na svjetskoj razini i vidjeti koje su zapravo granice tog sustava. Cilj ovoga samita jest e, definirati program za razdoblje nakon 2016. godine i taj bi program trebao biti inkluzivniji, uzeti u obzir različite dionike i biti bolje prilagođen potrebama budućnosti. Smatra se da je ovo povijesna prilika jer je povezana sa e, razvojnom pomoći, sa programom nakon 2015. godine, konferencijom o klimatskim promjenama, e, te još jednim e, izvješćem E, dakle na visokoj razini o mirovnim misijama i kao što znate u svibnju je Ban Ki-moon osnovao i e, panel visoke razine o financiranju humanitarne pomoći. Dakle, postoje različite razine na kojima se odvijaju konzultacije, osam na regionalnoj razini i s time se krenulo 2014. godine, a te svjetske konzultacije će završiti konferencijom u Istanbulu. Dakle, postoje različite tematske konzultacije i globalne konzultacije. Istovremeno se e, provode konzultacije i na internetu gdje se svi mogu uključiti u postupak te postoje četiri osi e, konzultacija kojima se nastoji povezati ovaj proces sa ostalim svjetskim procesima. Mislim da na ovom slajdu možete malo bolje vidjeti kako se odvijaju konzultacije, dakle temama. Istovremeno su konsultacije i na internetu, a tu su i tematske cijeline. Kao što vidite, ovo je jedan vrlo široki proces, a osnovna zamisla je da bude inkluzivan. Dakle, riječ je o procesu koji obuhvaća čitav niz dionika, ne samo e, države, nego isto tako i nevladine udruge, međunarodne organizacije, e, pripadnici akademske zajednice, a isto tako i privatnog sektora. Do sada je e, do sada zapravo privatni sektor i akademska zajednica nisu u toj mjeri bili uključeni u proces. Koje su četiri glavne teme? Već sam spomenula da se radi o tome na koji način izmijeniti sustav humanitarne pomoći. Kako poboljšati djelotvornost, smanjiti rizik, bolje pomoći onima koji su e, pogođeni sukobom i kako upravljati promjenama i ubrzati promjene. Postoje neki prioriteti koji su već, e, na koje smo, koje smo već primijetili temeljem e, konzultacija. E, prije svega, ono što proizlazi iz svih konzultacija jest da ljudi moraju biti u središtu čitavog procesa, dakle prioritet mora, moraju imati oni koji su najranjiviji i posebno treba osnažiti neke kategorije E, neke zajednice i posebno primjerice žene. Zatim treba osigurati e, poštivanje humanitarnih načela i međunarodnog pravnog okvira. Jedno od glavnih pitanja je kako prići tim e, ljudima koji su pogođeni krizom, premda govorimo o globalnim trendovima, činjenica je da 80% sredstava zapravo otpada na one koji su u područjima obuhvaćenim e, sukobom, posebno u Siriju, Južni Sudan i Irak. To su tri osnovna područja. Iz tog razloga e, se traži da oni imaju prednost. Drugo pitanje je kako lokalizirati humanitarnu pomoć, prepoznati ulogu nacionalnih država i prilagoditi sustav e, međunarodnim zahtjevima. Zatim tu je također bitno spomenuti e, promjenu načinu razmišljanja, dakle da se zapravo stavi naglasak na prevenciju i predviđanje, a ne na smanjenje e, rizika od e, takvih situacija. Zatim još jedno bitno pitanje je suradnja i izgradnja snažnih partnerstva Dakle, nevladine udruge, privatni sektor, akademska zajednica trebaju zajedno razmisliti o novim načinima odgovora i stvoriti odgovarajuće uvjete za inovacije. Dakle, ove se teme, ove se pitanje pojavljuju u raznim temama. Ja sam nastojala sažeti raspravu po temama e, i po nekim pitanjima koja se pojavljuju E, kao što je primjerice potreba za pristupom koji se temelji na okruženju i isto tako e, treba biti prilagođeno, e, dakle humanitarna pomoć mora biti prilagođena pojedinom okruženju. Zatim agencija, odnosno lokalizirani odgovor i intervencija, pravodobno, fleksibilno i predvidivo financiranje i pitanje kako u nekim situacijama, primjerice u gradovima, kako e, odgovoriti na krizne situacije. U Siriji primjerice se takve situacije događaju upravo u gradovima. im potreba za osnaživanjem suradnje i partnerstva. Postoje tri osnovna zahtjeva koja dolaze iz različitih područja, kao što je e, potreba za zaštitom i osiguranjem dostojanstva ljudi koji se nalaze u područjima zahvaćenim sukobom ili gdje se dogodila neka prirodna katastrofa. I smatram da su ovo uistinu osnovne stvari koje možemo izvući iz konzultacija. Zaštita je danas najvažnije pitanje. Mi smo dosta razgovarali o pitanju prirodnih katastrofa, klimatskih promjena. Da, to jesu bitna pitanja, no isto tako je važno na koji način e, pružiti zaštitu ljudima koji su e, žrtve nasilja. Dakle, treba se e, zapravo napraviti pomak od reakcije prema prevenciji i integriranog pristupa što se pojavljuje i u kontekstu razvoja klimatskih promjena. Dakle, kako humanitarnu pomoć ugraditi u jedan sveobuhvatni pristup kako bi se riješili uzroci sukoba, da se pritom ne dovede u pitanje načela humanitarne pomoći. Vidimo da postoje različite situacije i napetosti i pitanje je koje su granice humanitarne pomoći. To je pitanje koje se opetovano pojavljuje. Da li je to samo brza intervencija ili se to također proteže i na realizaciju i provedbu, a ako da, u kojem kontekstu. Postoji zabrinutost da u konačnici, dakle, da je polazišna točka da je humanitarna pomoć odgovor na neke propuste u razvoju ili pak na ne, neprikladne političke odluke. I dakle postoji zabrinutost da imamo dojam da je humanitarna pomoć odgovor, ali to nije slučaj. To je ono što mi možemo činiti kada e, nije došlo do razvojnih politika na vrijeme ili do odgovarajućih političkih odluka. Napetosti među, između države koje su kritične prema, dakle, prema humanitarnoj pomoći, primjerice Sirija, e, dakle pokušavaju zapravo izbjeći svoju odgovornost. E, isto tako postoje napetosti između različitih stavova, dakle između stajališta E, načela humanitarne pomoći na zapadu i u nekim drugim zemljama, primjerice u slavenskim zemljama, gdje se ne provodi načelo humanitarne pomoći na ovaj način, nego iz solidarnosti, ali ne na temelju humanitarnih načela. Koji su osnovni izazovi? Htjela bih spomenuti činjenicu da je proces izazov budući da je riječ o vrlo širokom procesu. Mnogi dionici e, u njemu sudjeluju, ali e, to izgleda kao jedan otvoreni proces. Nadalje to predstavlja izazov, budući da je, se program definira u tematskim skupinama. Ja ne kažem da program nije dobro definiran, ali oni donose odluku o tome koji će se za, glavni zaključci izvući iz konzultacija koje su obavljene i neki tvrde da čitav postupak nije dovoljno transparentan. E, mislim da nemam još mnogo vremena, pa ću sada prijeći na pitanje e, koji bi trebao biti doprinos Europske unije. Mislim da bi europski doprinos trebao biti ono u čemu smo mi najbolji, što nam najbolje ide. I trebamo vidjeti po čemu se mi razlikujemo od ostalih aktera. Dakle, ovdje pritom mislim na Europski ured za humanitarnu pomoć, EKO. EKO je poznat po tome da je glavni donator, ne samo da je najveći donator u području humanitarne pomoći, nego se smatra i promicateljem dobre prakse kroz evropski konsenzus i smatra se da je glavni donator. Isto tako ovaj konsenzus ima svoju dodanu vrijednost. Europski konsenzus bi se mogao uključiti u deklaraciju samita kao primjer dobre prakse. U posljednjih nekoliko godina Eko se prilagođavao kako bi intervencija bila kvalitetnija, dakle imaju analizu rizika i mislim da je to vrlo bitno spomenuti, da imaju jedinstven položaj kao regionalni donator. Mislim da je vrlo jedinstvena pozicija Europske unije upravo tome što je regionalni donator. U današnjem e, okruženju ima sve više e, nestabilnih država i znamo svi što se događa u Iraku i postoji problem s takozvanom islamskom državom, dakle trebaju nam takve regionalne organizacije na temelju modela EKO-a. Europska unija i parlament su doprinijeli tome da imamo pravodobna financijska sredstva. Zatim e, glavna uprava EKO također pomaže e, pogođenima u sukobima i nastoji da se ne koriste kao u svrhu u političke svrhe. Zatim Isto tako imamo i uspostavljanje partnerstva na kojemu također radi glavna uprava EKO. E, što još promiče Evropska unija? E, pristup e, u smjeru izgradnje otpornosti je sastavni dio humanitarne strategije Evropske unije. Ovdje vidimo nešto što je jedinstveno u odnosu na ostale donatore. A što se tiče inovacije, niz, čitav niz godina Eko naglašava pitanje inovativnih e, načina pomoći. Što Europski parlament može poduzeti? Može zatražiti od Europske komisije, vijeća i države članica da europski konsensus postane e, svjetski model za humanitarno djelovanje. Jedno od osnovnih e, pitanja je da ne postoji zapravo dogovor oko humanitarnog djelovanja i mislim da bi trebalo u Istanbulu na konferenciji donijeti takav jedan e, globalni pakt. Glavna uprava EKO i Europsko vijeće i Europska komisija mogli bi imati mnogo snažniju ulogu kod definiranja prioriteta na sastanku na vrhu. Trenutno glavna uprava EKO i neke države članice samo prate što se događa i to je dobro. Međutim, e, osnovna zamisao na ovom samitu bila bi da Europska unija da zapravo bude e, vodeći akter u tom procesu. Također bi trebalo povezati neke ostale procese e, kao što je primjerice program nakon 2015. i tako dalje i ugraditi e, i to razgovore na ovome samitu. Dakle, e, rekla sam da zaštita mora biti središnje pitanje, na čemu uglavnom upravo Eko već radi, ali mislim da to treba još više intenzivirati, to traže europske nevladine udruge, a to se pokazalo i na temelju provedenih konzultacija. Ideja da postoji posebna formacija vijeća za humanitarna pitanja također je nešto što valja razmotriti Naime, sve više se primjećuje trend da se humanitarno djelovanje zapravo svodi pod kapu vanjskog djelovanja Europske unije. I samo da zaključim, Europska unija je danas model za procese regionalnih integracija. To je jedina institucija E, na svijetu koja ima kapacitete i instrumente da na integriran način intervenira kako bi se riješili uzroci kriza i sukoba. I u tom smislu e, treba povezati dakle upravo pomoć obnovu i razvoj, tako da to može biti jedna značajna tema, e, što dakle važno je humanitarno djelovanje, ali možda to ne treba brkati sa nekim drugim politikama da sam govorila jako brzo. Imala sam samo nekoliko minuta, ispričavam se odmah eh, prevoditeljima, možda nije bilo najlakše pratiti. Da, dobro, imate oko 20 minuta eh, ste imali, evo je bilo desetak, tako da ako netko želi uzeti riječ, evo Enrique svakako ćemo vama dati riječ. Eh, htjela bih samo spomenuti da mene muči sljedeće, dakle u tom radu na humanitarnoj pomoći. Vidim da ima mnogo riječi. Zanima me što e, zapravo pokušavamo riješiti što nismo uspjeli na U Koji su problemi u politikama? Zašto nam e, treba ovaj samit? Zato što želimo uključiti veći broj ljudi, zato što samo neke zemlje daju novac. Da budem sasvim iskrena, nije mi jasno koja su osnovna politička pitanja, jer u tom slučaju ćemo znati i koji su problemi i kako ih riješiti. I ako se samo radi o tome da postoji veći broj ljudi koji žele da ih se poštuje, onda se samo ostaje na riječima. Nije mi jasno što zapravo stoji iza svega toga. E, evo, vjerujem da će nam Enrique to pojasniti kao naš stalni izvjestitelj za humanitarnu pomoć. Da, hvala lijepa Kristina. Hvala lijepa na poslu koju ste odradili i što ste nam to sve prezentirali na engleskom, iako to znači da smo imali ozbiljnih poteškoća u razumijevanju. Dokument ovog tipa znači da je broj stranica ograničen, ali kako bismo postigli krajnji rezultat, jasno da je potreban e, veliki rad na pripremama činjenica je da će taj rad imati utjecaj na ono što će Europski parlament odlučiti, a na samitu o, u vezi sa samitom o, humanitarnoj pomoći u Istanbulu sljedeće godine. Dakle, e, bit će potrebno braniti ideje i prijedlog Europske unije. E, svi izazovi koje je spomenula i Linda kad je rekla E, što je ono što mi zapravo trebamo zahtijevati kad se bavimo ovom temom. E, činjenica je da ovaj summit e, postoji da će biti održan je pozitivna, ali i u drugim poljima trebamo razmisliti, analizirati od 1991. kada smo se prvi put uhvatili košte sa ovim temama e, mnogo toga se dogodilo i promijenilo i prirodni aspekti i drugi aspekti situacije u kojoj e, je čovječanstvo mi smo sada u e, krizi bez presedana u povijesti čovječanstva E, drugim riječima, ta kriza pogađa veći broj ljudi nego što je to ikad do sad u povijesti bio slučaj. Također smo suočeni sa krizom e, koja je posljedica, na primjer, klimatskih promjena. Osim toga, sada na međunarodnoj sceni imamo nove dionike, e, brzo rastuća gospodarstva i druge zemlje koje se bore za svoju poziciju na međunarodnoj sceni i koje su također E, uključene u humanitarnu pomoć odnosno u odgovor na e, humanitarne krize imamo cijelu mrežu nevladinih organizacija koje su zabrinute zbog različitih stvari kao što su e, globalno zdravlje, obrazovanje i tako dalje. Dakle, e, direktni odgovor na Lindino pitanje, ja bih rekao da na isti način kao što je UN 2000. kad je usvajao globalne ciljeve, e, uzeo u obzir izvjesne deficite što se tiče obrazovanja, zdravlja, mortaliteta, smrtnosti, dakle smrtnosti djece e, sada e, mora iskoristiti svoju politiku da bi pokušao odgovoriti na sadašnju humanitarnu krizu a to je upravo i cilj samita koji je sazvan za sljedeću godinu u Istanbulu E sada kao dio tog procesa pripreme za taj summit moramo analizirati e, ulogu Europske unije, dakle ne samo pogledati što se promijenilo na međunarodnoj sceni, nego i vidjeti koji su prioriteti e, najvažnijih dionika u sferi humanitarne pomoći. Kako bismo mogli postići napredak sa projektima koje smo dogovorili i kako bismo postigli promjene imamo pomanjkanje financijskih sredstava suočeni smo sa vrlo e, specifičnim situacijama uloga Europske unije na to ću se još vratiti kad pogledamo prioritete često se pitam u prvom redu što je glavni cilj humanitarne pomoći glavni cilj je osigurati da su potrebe ljudi koji su pogođeni krizom zadovoljene bez obzira li se o nacionalnoj krizi ili posljedicama konflikta dakle ono što je potrebno je da djelujemo bez da se pritom ne pitamo da li iza toga postoji ikakva politička strategija. Dakle, ako pogledamo načela humanitarne pomoći, a svima su nam poznati, ti, poznata ta načela kao što su neutralnost i tako dalje, e, mi smo tu zato da spašavamo živote. To je ono čime se zapravo bavimo. Dakle, o tome se radi. Mi možda nismo na, na terenu, ali ima mnogo ljudi koji rade u, organiza, različitim organizacijama u sferi humanitarne pomoći i dakle oni e, rade na spašavanju pomoći i pružanju osnovne pomoći onima kojima je potrebna kako bi djeca pogođena humanitarnim krizama mogla nastaviti svoje obrazovanje, kako bi se omogućili osnovni uvjeti za život e, a sve to bez ikakve političke strategije dakle e, ono čemu, čime se bavimo je neposredna reakcija na krizne situacije a bez nekog strateškog pristupa u Europskoj uniji naravno postoji rizik da mi jednostavno budemo dio opće prisutnosti Europske unije u svijetu i da nas na neki način cijela ta e, razvojna pomoć proguta. Ono što moramo učiniti je dati hitnu neposrednu pomoć onima koji su, kojima je potrebna e, ali ono što nam je potrebno je značajnija razvojna pomoć jer mnoge krize traju dulje vrijeme i potrebna je i reakcija osim one neposredne hitne potrebna je dugoročnija reakcija i također moramo se baviti prevencijom i e, izgradnjom naših kapaciteta za e, odgovor na krizne situacije. Pritom moramo osigurati dobro upravljanje u nekim zemljama, u nekim regijama i područjima. E, samo takvi pristupi mogu pomoći da se spriječe budući konflikti. Dakle, mislim da moramo shvatiti da spriječiti kriz, da bismo spriječili krize moramo postići da građani e, surađuju na takav način sa civilnim društvom da se nešto može postići na terenu. A treći prioritet je osigurati da pomažemo onima koji su najranjiviji kad govorimo o humanitarnim krizama, to su žene, djeca, e, osobe sa invalidnošću i starije osobe. Za njih su nam potrebni konkretni planovi e, odgovara na krizne situacije. Također je važno podvući potrebu da se uspostavi veza između neposredne humanitarne pomoći i pomoći e, za razvoj ako gledamo e, na krize dugoročno. E sad, mehanizmi financiranja proteklih godina preko programa UN-a za hranu koji je trenutno obustavljen, na primjer u slučaju Sirije je taj program obustavljen zbog pomanjkanja financijskih sredstava. Dakle, ono što moramo učiniti je naći nove oblike financiranja i pokušati uključiti veći broj dionika u takav u taj humanitarni e, odgovor na krizne situacije. E, naravno da tu treba dati prostora civilnom društvu i ono što je također važno je usredotočiti se na zaštitu onih koji rade na terenu na humanitarnoj pomoći veliki broj njih umro je E, odnosno izgubio svoje živote e, radeći taj posao što je tragično. Mislim da različite vlade i različite međunarodne organizacije doista moraju ozbiljno e, shvatiti to pitanje i zaštititi te ljude. E sada uloga Europske unije uloga na samitu i uloga Europske unije poslije samita u pripremnoj fazi prije samita mi znamo da će, komisija objaviti jednu komunikaciju negdje u rujnu e, i to će naravno se temeljiti između ostalog i na studiji koju ste vi izradili a i na nekim stvarima koje smo mi rekli na ovom odboru. Potom na samitu važno je Važno je shvatiti da samit o humanitarnoj pomoći neće biti e, međuvladin samit, neće biti poput drugih e, sastanaka na vrhu koji će se održati ove godine, a to će biti i konferencije gdje sudjeluju vlade država, odnosno predstavnici vlada država. Ono što moramo e, postići je da Evropska unija e, odnosno Vijeće Evropske unije e, objavi što su se dogovorile zemlje članice e, Evropske unije. Luksemburg je vrlo zainteresiran za ovaj sastanak na vrhu, a također i Nizozemska koja će preuzeti predsjedanje nakon Luksemburga. Mi ćemo imati u listopadu jednu rezoluciju koju će usvojiti vijeće, a e, koja će pojačati Uh, ulogu Europske unije i direktno uključiti zemlje članice, iako one neće direktno sudjelovati na tom sastanku na vrhu u Istanbulu. I kao što znate, Europski parlament će sastaviti izvješće na vlastitu inicijativu, a ja ću biti izvjestitelj. Zahvaljujući Anike, mi smo već napravili nacrt tog izvješća i prezentirat ćemo ga odboru DEVE početkom listopada. Htio bih samo istaknuti da još uvijek imamo priliku, a tu se obraćam Davoru, dakle imamo priliku utjecati na konferencije u Njujorku i Parizu jer humanitarna kriza će biti tema rasprave na oba na obe te konferencije međutim još nije jasno na koji način e, uloga koju će Europska unija igrati u Istanbulu je osim toga i da, će ponuditi svoje iskustvo i najbolje prakse postoji jedan europski konsenzus o humanitarnoj pomoći e, o tome da se svim sudjenicima tog samita treba na raspolaganje staviti sve naše spoznaje iskustva i dobre prakse. sada bih samo htio dovršiti e, e, na način da nakon Istambula moramo ovdje na odboru odlučiti hoćemo li promijeniti naše smjernice u vezi sa humanitarnom pomoći u vezi sa sporazumama koji će biti postignuti u Istanbulu. Dakle, mi ćemo zapravo time odrediti kako će izgledati to e, područje politike za sljedećih desetak godina u Europskoj uniji. Mi vjerujemo da bi trebalo osnovati globalni fond za humanitarnu pomoć na način da ga da se iz njega mogu financirati humanitarna pomoć u e, krizama e, u jakim velikim krizama kao što je bila na primjer kriza zbog epidemije ebole mi vodimo računa o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije kako bismo vidjeli možemo li uključiti neke od tih stvari u taj financijski okvir. Odbor DEVE će e, donijeti e, odluke u tom smislu, moramo surađivati, na primjer na pitanju obrazovanja i to zato što smatramo da je to izuzetno važno osobito za djecu i e, najranjivije društvene skupine. Dakle, osim svega toga želim vam e, zahvaliti na vašem doprinosu. E, ja sam potpredsjednik kluba zastupnika socijalista i zato imam pravo dulje govoriti, inače imamo vrlo malo vremena, minutu, minutu i pol, ja sam sada govorio nekoliko minuta. um, Kolege, imamo E, jako pun dnevni red, imamo još tri točke dnevnog reda i goste, panaliste. Ovo je prvi put da razgovaramo o ovoj temi, imamo dosta vremena i u buduće za ovaj, ovu raspravu, tako da vas molim da ograničite svoje izlaganja na dvije minute. Dakle, za ostale točke dnevnog reda nam treba za svaku po sat vremena. Hajdi, izvoli, imaš riječ. E, hvala lijepa. Ja sam e, odlučila ne komentirati opsežno, imam samo jedan komentar, a to je e, situacija ljudi koji žive u izbjedničkim logorima. Kako se ta situacija uzima u obzir ljudi žive u tim izbjegličkim logorima koji postaju mali gradovi oni zapravo nemaju nikakvu perspektivu za život poslije izbjegličkog logora čak i ako ostanu e, na primjer 20 godina u jednom takvom logoru e, da li će ovaj samut u Istanbulu e, se baviti i tom temom, da li postoje neki inovativni pristupi, e, inovativne ideje kako poboljšati situaciju ljudi u izražiškim logorima i kako poboljšati njihove perspektive za normalan život poslije logora. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovom izvješću i prezentaciji koja je bila vrlo zanimljiva. Moramo se početi pripremati za ovaj summit. U jednom od e, slajdova e, vidio sam nešto zanimljivo o čemu bih vas htio pitati. Tu ste napisali e, podržati stvaranje specijalnog vijeća za humanitarna pitanja što mislite pod time kako to zamišljate i što se time može postići jer e, postoji jedna snažna veza između razvojne pomoći i humanitarne pomoći. Hvala lijepa. Ja imam također jedno pitanje, zapravo sam htjela postaviti isto pitanje. Na kraju ste vrlo brzo rekli da ne smijemo pobrkati vanjsku politiku i humanitarnu pomoć. Zašto? U čemu je problem? ne možemo cijelo vrijeme govoriti diplomatskim jezikom, moramo govoriti jasnim jezikom. Dakle, u čemu je problem? Enrique, ponovo ću tebi dati riječ. Ovo što si ti rekao da to neće biti e, konferencija na kojoj će sudjelovati vlade, e, možda nam to možeš objasniti ili će nam gošća to objasniti. Drugi kolege nisu zatražili riječ pa ću dati riječ predstavnici komisije, gospođa Goša Pearson. Samo molim vas budite kratki. Hvala lijepa, e, nemamo dugačak govor. E, hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Želim samo ponoviti da planiramo u rujnu objaviti komunikaciju e, o našoj strateškoj viziji ovog sameta gdje će fokus biti na partnerstvu i također ćemo predložiti neke konkretne preporuke kako učiniti humanitarnu pomoć učinkovitom to učinkovitijom. Nadam se dakle da ćete tamo naći neke, odgovore na pitanja koja ste postavili e, a mi ćemo nastaviti surađivati sa e, Europskim parlamentom na ovim pitanjima. Hvala lijepa. Hvala vam vezano uz pitanje ljudi u izbjegličkim logorima. Glavna rasprava nije o njima, već kako se pozabaviti onima koji nisu u tim logorima. Istina je da većina izbjeglica nije unutar tih logora, već izvan žive u selima, gradovima i pitanje je kako odgovoriti na njihove potrebe. Problem sa izbjegličkim logorima je da imamo nacionalne vlade koje odlučuju mogu li ti ljudi napustiti te logore ili ne. Međutim, glavna rasprava na humanitarnom samitu bit će o tome kako odgovoriti na potrebe izbjeglica koje su u tranzitu, koje žive izvan logora. Onda, smo, onda sam imala pitanje o tome u vezi između vanjske politike i humanitarne pomoći. Sada ću odgovoriti i na vaše pitanje, gospođe predsjedavajuća. Sam ustvrdila pri kraju izlaganja. Ja sama imam, ja sama sam se bavim političkim znanostima. Trebalo mi je duž... da shvatim kak, značaj humanitarnog djelovanja. To je načelno djelovanje. Drago mi je da je izvjestitelj više nego stručan i da je jako dobro objasnio kontekst i ostala pitanja. Humanitarno djelovanje se pruža tamo kada postoji potreba za zaštitom i kada vlada nema osposobljen sustav za pružanje takve pomoći. Dakle, mi to radimo zajedno sa nacionalnim vladama, trebali bismo to raditi zajedno s njima. U slučajima su koba, dva glavna humanitarna načela, to je čin solidarnosti i neovisnosti. To su načela na osnovu kojima se može pristupiti stanovništvu. U e, slučajima sukoba se je potrebno primijeniti ta načela mora biti jasno da se odgovara na potrebe ljudi, da klene na temelju političkih odluka, već njihovih potreba. Međutim, u nekom drugom kontekstu, u slučaju kroničnih kriza, prirodnih katastrofa, možda pristup drugačiji, tada to nije ni važno, ali kada je riječ o vanjskoj politici, rekla bih da je to način na koji se izražavate na globalnoj političkoj areni. Dakle, ne možete miješati ove dvije stvari ukoliko doista želite humanitarno djelovati, dakle biti neovisni. Dakle, e, ovaj sastav e, vijeća E, nisam bila sigurna šaljem li dobar signal kada velim još jedna formacija vječer, možda dajem previše važnosti humanitarnom djelovanju kada bi ona trebala biti odgovor na neke neuspjehe. Tako da bi su stvorili tu formaciju vijeća, on bi možda poslalo krivi signal jer uvijek moramo pru, pružati humanitarnu pomoć. Nadam se da me pratite. Međutim, imamo neke tendencije u izjavama, naročito one pos, visoke predstavnice na situaciju poput one u Siriji. Tu imamo miješanje humanitarnog djelovanja i vanjske politike. To bi moglo težati situaciju ljudi na terenu i oni koji tamo naštetiti zaštiti stanovništva. Hvala Enrike, evo konačno posljednje riječi. Ideja je da to bude konferencija koja će uhvatiti sve dionike, ali tada E, postoji bojazan da neke vlade neće preuzeti obaveze ukoliko ne bude riječ o međuvladinoj konferenciji. I to je upravo e, razlog zato što nisu vlade te koje će pregovarati, ispregovarati sporazume i obaveze i upravo zato moramo imati zaključke vijeća koje će definirati pregovaračko stajalište Europske unije na način da integriraju njihovo djelovanje. Da, to je u listopadu moguće. Dobro, Enrique će izraditi dakle, svoje izvješće za listopad i sigurna sam da ćemo još raspravljati o ovim pitanjima, naročito pred samit Hvala vam, hvala našoj gošći, što studija je jako korisna. Prelazimo sada na iduću e, točku dnevnog reda. A to je točka koja se tiče ravnopravnosti spolova i razvoja, gdje su naši govornici. Neka nas se pridruže ovdje za stolom. Okay, su nam se govornici za iduću točku dnevnog reda. prethodno smo u ovom odboru raspravljali o akcijskom planu vezano uz ravnopravnost spolova koju je izradila Evropska komisija i oni sada pripremaju reviziju tog plana, novi plan, dakle za idućih pet godina. Za mene ovo pitanje je izuzetno važno. Ukoliko se doista žele pobrinuti za sve, ne možemo ostaviti više od pola stanovništva svijeta izvan mm, održivih razvojnih ciljeva. Napredak kada je riječ o ravnopravnosti spolova je bio nejednak. Komisija je ocijenila prethodno programsko razdoblje i složila se s tim. Drago mi je što mogu ovdje e, pozdraviti četiri stručnjaka koji će nam pomoći u današnjoj raspravi. Dagmar Schumacher iz e, organizacije UN-a u ženama. Ono će u globalnom kontekstu i pripremama za konferenciju Adisu Bebi. Dakle, i vjerojatno će sudjelovati na sastanku u Njujorku. Potom Federica Petrući. Ona će nam predstaviti ocjenu Europske komisije posljednjeg programa, dakle evo imat ćemo ocjenu prošlog programa, potom gospodin Jean-Louis Ville, koji će nam se pridružiti. On će govoriti o nadolazećem programu. Dakle, ocjena, analiza prošlog programa te i budući program i Cecil Verno iz Concorda. To je njemačka e, zaklada koja će nam dati pogled na ovu situaciju od strane civilnog društva. Koordinatori su se jutros složili da želimo, da, da, obratili smo pažnju dakle na rokove koje je dala komisija, oni su predložili da to budu rujan i listopad i da vijeće usvoji veća zaključke u listopadu, mislim da to baš nije prihvatljivo za akcijski plan, riječ je o radnom dokumentu, on bi trebao biti kvalitetan i mogao, trebali bismo njemu javno raspraviti, ali evo, Imat ćemo sada usmeno pitanje sa raspravom i rezolucijom na plenarnoj sjednici, dakle, a ne izvješće na vlastitu inicijativu koju ne možemo uraditi dok nemamo pisani dokument pred sobom. I time ćemo se baviti. Ovo pitanje je jako ozbiljno i bez odgode dajem riječ Dagmar Schumacher koja će nam reći što se događa na globalnoj razini, onda ćemo se vratiti na evropsku razinu. Dagmara, oko pet minuta imate na raspolaganju. Hvala vam. Drago mi je što sam ovdje. To je izvrsna sada situacija s obzirom na globalne događanja. Tu kolege će se dotaknuti akcijskog plana za ravnopravnost spolova i strategije ali evo sad je u tijeku ovaj zamah, spomenuli ste konferenciju Addis Abebi, ukoliko tamo progovori e, propadnu, neće biti, nećemo imati velike izglede za postizanje ovih održivih razvojnih ciljeva i zato je važno da konferencija u Addis postigne uspjeh. Vidjeli smo kakva je situacija sa ravnopravnošću spolova, zadovoljni smo napretkom i naročito kada je riječ o dodijeljenim sredstvima. Drugo, tu je okvir održivih razvojnih ciljeva i zadovoljni smo s ovim zasebnim ciljem što imamo potporu Europske unije za to. I tako tu je ugrada ovih, ovog, ovih politika u ostale e, glavne politike. Potrebni su nam indikatori o ravnopravnosti spolova i svih drugih ciljeva i kolege rade zbilja naporno na tome. Potom tu je sastanak e, stranaka krajem godine. COP21. Također je važno da to bude uspjeh ili ako i to propadne onda će to biti neuspjeh na globalnoj razini kada je riječ o postizanju, odnosno ispunjavanju agende za, za održivi razvoj. A potom je tu i e, revizija uloge žena u sklopu mira i sigurnosti. Imamo vremensko razdoblje od pet godina, to ćemo predstaviti u listopadu na Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i e, tu postižemo napredak. Vi ste nam dali dosta podataka iz zemalja članica i želimo vidjeti zbilja jako preuzimanje, odlučno preuzimanje obaveza od strane zemalja članica pa sve do listopada. Kako bismo krajem godine imali zbilja sliku o tome gdje smo kada je riječ o ravnopravnosti spolova. Postigli smo dosta napretka na zakonodavnom planu, ali čini li to razliku u životima žena? Pa ne baš. Dakle, niti jedna zemlja u svijetu do sad nije postigla ravnopravnost spolova i tu paradigmu moramo promijeniti. Također 27.9. održat ćemo samet, posvećen ovim pitanjima na mm, kojoj će biti riječ o tome kako objediniti ove akcijske platforme vezane za ravnopravnost spolova. Dakle, radi se o tome kako napraviti sljedeći korak kako bismo nadišli trenutne razlike. Dakle, ovo se odnosi na vas, ali i na druge, na sve zemlje članice kako biste preuzeli obaveze, kako bismo postigli napredak do kraja godine. Dakle, ovo je jedna prilika koja se pojavlja jednom u generaciji, dakle, prilika da se postigne napredak u ovoj agendi vezanoj za ravnopravnost spolova. Sigurno ste već čuli, moramo još nadići čitav niz prepreka. Mm, dakle, budem te govori vezani zadi sa Bebu, istotni su jednostavni, a Mina Mohamed vas je jučer posjetila naglasila je važnost e, preuzimanja obaveze od strane Europske unije od 0,7% e, BDP-a, dakle kada je riječ o službenoj pomoći za razvoj, to je jako važno i Europski parlament može odigrati veliku ulogu i zadržati ovaj zamah, dakle kada je riječ o razvojnom okviru za razdoblje nakon 2015. ali kada je riječ o njegovoj primjeni. Kada je riječ o načinima provedbe i odgovornosti, mi ćemo u novoj organizaciji također odigrati važnu ulogu vezanu uz peti e, razvojni cilj. To s jedne strane uključuje pripremu pokazatelja koje sam spomenula, dakle ono iz zemalja članica i u, u UN-ov sustav, dakle koji smo napredak postignuli, to pitanje shvaćamo jako ozbiljno i mm, potrebna je potpora ovdje s vaše strane. Htjela bih sada reći nešto o odgovornim proračunima vezanim za ispunjenje ove agende. Već sam spomenula potrebu ispunjenja obaveza, ali ono što bismo htjeli vidjeti jest odlučnost kada je riječ financiranja ravnopravnosti spolova, jer ono što se događa, revizija nam je pokazala da novac predviđen za ta pitanja nije dovoljan kako bi se postiglo ono što smo si zadali u našoj platformi. Dakle, potrebno je da se ponovno preuzme odgovornost, da se ponovno preuzmu obaveze i da se dodjele sredstva, za to mi radimo sa 73 zemlje, surađujemo sa ministrima financija kako bi se ovaj program provodio, radimo zajedno sa Europskom komisijom i upravo smo jučer u Briselu održali jednu radionicu na ovu temu. Radim sa ministrima financije kako bi se osigurala da se nađu sredstvo proračunu za ova pitanja. To je nešto na čemu se trebamo fokusirati tijekom idućih mjeseci unutar drugih globalnih okvira o kojima raspravljamo. To je rekla i povjerenica Georgijeva i Jurova kada je riječ o ovim pitanjima i to je također sve korak u pravom pravcu. Znam da je isteklo vrijeme, ali želim reći još jednu stvar. Kada je riječ o akcijskom planu za ravnopravnost e, spolova, imamo povijesnu priliku s obzirom da sad imamo ovaj novi međunarodni okvir koji vrijedi do kraja godine kako bismo dakle djelovali. S našeg stajališta također je važno odrediti odgovarajuće ciljeve i zato predvidjeti sredstva to bi treba ići ruku pod ruku sa sredstvima e, za pomoć za razvoj. I također mislimo da je jako važno s obzirom na univerzalni okvir o kojem govorimo vezan za održive razvojne ciljeve, da strategija ravnopravnosti spolova da se dotakne dakle tih ciljeva, te strategije, da ta pitanja budu u centru razgovora ovdje u Europi, ali da budu dio vanjskog djelovanja. Mislim da se o tome dosta raspravljalo i jučer. Univerzalnost okvira je velika prilika za Europu kada je riječ o ravnopravnosti spolova i s tim povezanim pitanjima, zato što znamo da ta pitanja kao što su nasilje nad ženama, mm, rodni stereotipi i tako dalje, da su pitanje u Europi jednako kao što su pitanja u zemljama razvoju. Dakle, to je univerzalna agenda kojom se moramo svi pozabaviti. Hvala, hvala ti Dagmar što si bila precizna, što se nam jasno rekla što se događa na globalnoj sceni. Mm, ću riječ Federiki Petrući koja će nam reći nekoliko riječi o ocjeni prošlog akcijskog plana. Hvala vam predsjedavajuća. služba za evaluaciju Dakle, iz komisije je nedavno završila tematsku analizu kada je riječ o programu ravnopravnosti spava, ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena u zemljama partnerima u razdoblju od 2007. do 2013. pa ću vam dati kratak prikaz onoga što smo utvrdili te preporuke koje proizlaze iz ove ocjene stanja. Dakle, općenito smo zaključili su postignuti neki važni rezultati, ali oni nisu dobro dokumentirani, imamo nekoliko iznimaka, ali naše delegacije ne primjenjuju trostrani pristup koji uključuje dakle određene političke, politička djelovanja i dijalog vezan uz ova pitanja. Dakle, glavni zaključci su su koncentrirani na pet glavnih čimbenika, to nazivamo 5C. Tako dakle, to preuzimanje obaveza, odgovornost, gotovina, razumijevanje, konteksta te koordinacije. podrazumijeva i određenu strukturu koja će omogućiti komisiji i službi za vanjsko djelovanje da ispune preuzete obaveze iz programa za ravnopravnost spolova. To se do sad nije dogodilo, nedostaje jasna komunikacije između delegacija i sjedišta i iz tog razloga osoblje ne razumije u potpunosti politike koje bi trebale služiti za potporu ravnopravnosti spolova. To onda utječe na sveukupnu situaciju. Kada je riječ o kapacitetima, financijske obaveze vezane uz ravnopravnost spolova i žena u razdoblju o ovom od 2007. do 2013. vidjeli su porast sredstava, ali kapacitet nije slijedio isti trend. Dakle, management je pretpostavio da će osoblje utvrditi i baviti se pitanjima uz potporu fokalnih pitanja, fokalno fokalne osobe su dakle osobe u delegacijama koje se bave tim pitanjima. Nekad su oni niži službenici i nemaju dakle autoritet e, da vode ove politike na razini delegacija. Međutim, s druge strane, osoblje u delegacijama ne vidi ove politike kao dijeljenu odgovornost sviju. I ovaj rezultat koji je postignut je postignut će zahvaljujući pojedincima više nego, više nego što je to rezultat rada cijele organizacije. Kada je riječ o gotovini za novcu, dakle za ravnopravnost spolova, financijske obaveze i doprinosi u razdoblju koje smo promatrali bilježe rast, dakle i Iznos se popeo na 311 milijuna eura u 2012. I bilo je moguće definirati financijske doprinose samo putem posebnih akcija, ali kad je riječ o ugrađivanju ovih eh, politika u glavne politike, onda nemamo točne iznose na raspolaganju, to zbog e, loše primjene, dakle, pokazatelja. To je instrument koji smo izradili, odnosno preuzeli od OECD-a. Međutim, postoji pitanje vezane uz kvalitetu ovih programa. Rijetko se koriste ovi programi kako kako bi se provodili programi, te pokazatelji nisu adekvatno ugrađeni u programe. Kada je riječ o odgovornosti na razini država, ova strategija nije ravnomjerno uklopljena u nacionalne strategije i rezultat toga je da ona jednostavno nije uključena u proces ocjene na strateškoj razini. Što se tiče jaza, odnosno razlika koje su prisutne u brojkama i sankcija kada je riječ o onim delegacijama koje ne izvješćuju ovim pitanjima. To je također bio problem kada je riječ o njihovoj odgovornosti, također izvješća o ravnopravnosti spolova nisu dio izvješća, a ta izvješća su glavni element e, preuzimanja odgovornosti od strane delegacije. Kad je riječ o međunarodnom kontekstu, Postoji slabo razumijevanje konteksta i korištenja političke analize za postizanje političkih ciljeva, za ostvarivanje dijaloga i rezultat toga je uz nekoliko izuzetaka, je da kako bilježimo i dobre, dobre primjere, dakle po delegacije iz Maroka i Afganistana, dakle, ali uz nekoliko izuzetaka delegacije nemaju jasnu sliku prilika za mm, provođenje ravnopravnosti spolova, njezino uklapanje u nacionalne strategije, a razumijem razumiju njihovu komplementarnost vezanu uz strategiju suradnje sa nacionalnim vladama, civilnim društvom i drugim partnerima. Dakle, ovo su glavni zaključci. Kada je riječ o preporukama, samo nekoliko riječi o njima. Komisija i služba za vanjsko djelovanje trebaju predvoditi razvoj dakle ovih politika, treba se nadići ova razlika kao što je to navedeno u zaključcima vijeća i trebamo učinkovitije surađivati sa zemljama članicama. Koordinacija s njima je od izuzetne važnosti. Ali kasnije će Jean-Louis Ville dati pregled onoga što one poduzimaju da bi odgovorile dakle, na ove preporuke komisija i njezine, dakle preporuku se odnose u svakom slučaju na komisiju i na na službu za vanjsko djelovanje trebaju definirati prioritete, načine na koji će se provoditi ravnopravnost polova i to se u skladu sa okvirnim programom, to uključuje komplementarnost u djelovanju sa zemljama članicama. Dakle, trebalo bi se razjasniti i izvještavanje te preuzimanje odgovornosti za postizanje ravnopravnosti spolova. I da, trebalo bi doći do integracije, izvještavanja, dakle glavnog izvještavanja, glavnih instrumenta koji su na raspolaganju delegacijama, kao što sam prije spomenula, i ovih politika. I također e, vezano uz sustav nadzora i grupe potpore sva izvješćivanje bi trebala biti komplementarno i ojačati pristup ovim pitanjima. Delegacije i veleposlanstva zemalja članica bi trebala investirati u kvalitetnu analizu situacije vezane sa ravnopravnošću spolova. To analiza je zapravo u temeljima strategije za ravnopravnost spolova i bez odgovarajuće analize ne možemo identificirati konkretne pokazatelje. Pokazatelji su od najveće važnosti kada je riječ o nadzoru, e, ispunjenju ciljeva i postizanju rezultata. Ono što još mogu dodati je da je još jedno važno pitanje. Ispričavamo se, veli predsjednica, ali vrijeme je isteklo. E, želim reći da je glavna poruka e, da je već prenesena, dakle ovo su bile glavne stvari mog izlaganja. Hvala vam, imate nedomosti na raspolaganju određeno vrijeme koje ste iskoristili. Kao što je Enrique rekao, zastupnici imaju dvije minute na raspolaganju da se objave, da se izjasne na plenarnoj sjednici. Dakle, mi smo naviknuti na ovo određeno vrijeme. Tu je kolega iz komisije. Prije što se došao, rekla sam da ćeš nam ti jasno reći kakvi su rokovi od komisije, što ćemo dobiti, koja je pravna priroda dokumenata. Rekao mi je jasno, ako sam dobro shvatila, to će biti radni dokument komisije, brzo nakon toga će slijediti zaključci vijeća i hoće li parlament uspjeti vidjeti ono što si ti izradio, zato što su rokovi po meni vrlo kratki. I drugo, mislim da je korisno da je komisija ovdje i da nam veli koji, su problemi koje je pronašla, ali ono što sam do sad čula je da postoji akcijski plan vezano za ravnopravnost spolova, ono što se događa, vidimo da su delegacijama, delegacijama za to zatuženi neki niži službenici, niži rangirani službenici, njima se kaže to je vaša odgovornost, ali ljudi na vrhu u tome ne sudjeluju. Imat ćemo u rujnu ovdje sve e, glavne ljude iz delegacija i bilo bi dobro da ti dokumenti dođu na njihov stol zato što je ovo svoje politike i njihova odgovornost. Dakle, čuli smo o nedostatku podataka koji dospijevaju iz delegacije ili što možemo učiniti. Ali molim te započni sa proceduralnim pitanjima. Izvoli. Uh, u redu, hvala. Ispričavam se što sam tako na brzinu došao u dvoranu, ali evo tu sam sada. E, nastojat ću govoriti što konciznije i odgovoriti na vaša pitanja. Prije svega želim vam zahvaliti što ste nas pozvali. Dakle, mene i kolegicu. I također želim spomenuti kada je riječ o ovome, ovim nedostacima u akcijskom planu, da su tu i ocjene dvije države članice e, Nizozemske i Španjolske, ne samo Europske komisije. E, dakle, mislim da je to bitno istaknuti budući da je riječ bilo o jednom e, zajedničkom plodu zajedničke suradnje. Što se tiče samoga procesa, mi smo vrlo blizu trenutka kada će Europska komisija usvojiti budući akcijski plan za rodnu ravnopravnost. Kao što ste spomenuli na posljednjem sastanku ministara za razvoj doneseni su zaključci i od komisije se zatražilo da donese novi odlučan akcijski plan za predstojeće razdoblje do 2020. godine. Sada imamo potrebne dokumente, sada komisija treba na političkoj razini donijeti odluku hoće li objaviti komunikaciju ili raditi na dokumentima koje ste spomenuli. Koliko mi je poznato, odluka još nije donesena. E, neovisno o tome kako će biti odluka, dakle postupak je takav. Smo to, trebali, to bi trebalo biti doneseno negdje u srpnju, vjerojatno sredinom srpnja. To je okvirni plan. E, zatim, do određene mjere je jasno kako će se stvari dalje odvijati. Luksemburg je pokazao želju da se um, ovi dokumenti stave na dnevni red te da se donesu zaključci na sljedećem sastanku vijeća ministara za razvoj, a to je predviđeno za listopad. Zatim u trećem tjednu rujna E, isto tako će biti jedan značajan trenutak. Dakle, ako mi to usvojimo u srpnju ili početkom rujna, ovisno o rokovima, onda znači da bi nam ostalo oko dva mjeseca između usvajanja i zakazanih e, zaključaka vijeća. O tome se još dosta raspravlja, budući da sada Luksemburško predsjedništvo e, priprema rad za ovaj semestar. Ako mi to ne donesemo u razumnom roku, onda neće biti vremena da se to stavi u zaključke vijeća u listopadu. Što se tiče samog sadržaja, Federika je već najavila što će biti sadržano u izvješću, pa neću ponavljati. Mi se slažemo, ja kao pročelnik svog odjela za rodnu ravnopravnost. Slažem se sa e, sadržajem e, koje su predložili evaluatori. I postoji jedan nedostatak e, obveze na različitim razinama sustava. Čini mi se da bi oni koordinatori za rodnu politiku koji su na najnižoj razini da su oni vrlo predani, ali oni čini se kao da odrađuju posao za ostale. I kao što je rečeno, e, šefovi delegacija nisu uvijek, e, ne osjećaju se, nisu predani toj zadaći, međutim pitanje rodne ravnopravnosti trebalo bi ozbiljno ugraditi u sve razvojne programe. Isto tako i vodeći ljudi moraju, moraju voditi o tome računa. Federika je nadalje spomenula da u nekim zemljama postoji nedostatak analize e, rodna ravnopravnost, u nekim zemljama ne postoji. Vrlo je teško djelovati i raditi na nekom programu u zemlji gdje ne postoji dubinsko poznavanje situacije. E, to su pitanja kojima bismo se mi htjeli pozabaviti u buduće, primjerice obvezna analiza, rodna analiza za svaku zemlju, tako da imamo uvid u stanje e, od kojega krećemo. Nema nikakvog načina da se točno izmjeri napredak. Zatim, e, isto tako imamo i primjenu rodnih pokazatelja. E, dakle, ciljevi su bili i očekivanja mnogo veći nego što smo učinili. Naš cilj je bio 75% rodno osjetljivih programa u prethodnom razdoblju. Na kraju razdoblja smo došli do 39, što je bolje nego 18, koliko je iznosila stopa na početku. Dakle, jasno je da je e, ostvaren napredak, ali smo još daleko od zacrtanog cilja. Zatim, zatim promjena mandata e, šefova delegacije, tako da i oni dobiju upute da e, pitanja rodne ravnopravnosti uzmu razmatranje, zatim poboljšanje rada na e, donošenju odluka, dakle revizija svih e, projekata i da se vidi gdje se mogu ugraditi rodne politike, zatim isto tako sustav e, praćanja usmjeren na rezultate, to bi se trebalo odnositi na sve projekte, dakle evaluatori bi trebali dobiti odgovarajuću obuku kako bi mogli pristupiti tom poslu. Postoje uistinu neke institucionalne promjene koje ćemo zagovarati jer u protivnom nećemo moći postići ovo ostalo. Što se tiče samog sadržaja, e, dakle taj će, tu ćemo vidjeti i ovaj pristup na tri e, stupa, dakle fizičko nasilje, fizička sigurnost općenito, dakle svi oblici nasilja, zatim e, ekonomsko osnaživanje, to je drugi stup i treći stup nazivamo glasovi, to su zapravo predstavnici žena na svim razinama i u svim e, i u različitim kontekstima u društvu, bilo da je riječ o gospodarstvu ili politici. Dakle, ne možemo imati istu, isti, istu situaciju za sve. E, dakle, vidjet ćemo gdje su nedostaci nakon analize i na temelju toga e, razraditi ciljeve sa mjerama i željenim učin, podacima. Naravno, izazov će biti kako to mjeriti kako podnositi izvješće o ostvarenim mjerama, no mi mislim da imamo dobar e, popis prijedloga i onda će sigurno Garner i Malawi e, dakle vidjet će se pokazat će se različita pitanja koja su bitna ali to će onda šefovi delegacija. Hvala. E, samo vas molim da imate na umu da isto tako ne govorimo samo o zaključcima vijeća, nego i o e, parlamentarnom nadzoru. Dakle, akcijski plan komisije mora proći kroz uobičajeni postupak, e, što znači da dolazi nakon šest mjeseci na kontrolu. Dakle, parlamentarna kontrola, parlamentarni nadzor također je bitan element. Dakle, Concord, izvolite što vi mislite da bi trebalo biti uvršteno u sljedeći akcijski plan za rodnu ravnopravnost. Hvala i hvala vam što ste mi dali priliku da uzmem riječ. Mislim da je pravi trenutak prije Adisa, Njurka i budućeg e, akcijskog plana. E, u ime Concorda i radne skupine želim izniti neke preporuke u skladu sa ovim e, razgovorom, ovom raspravom, e, bit ću brza. Naše preporuke također vrijede i za Adis i New York. Mi podržavamo ovaj pristup na tri stupa, dakle e, rodno e, rodno usmjerene politike, ciljene aktivnosti i politički dijalog. Međutim, e, sada trenutno primjećujemo nedostatak provedbe i na to ćemo staviti naglasak, te ćemo apelirati na komisiju i kolegi da iskoriste ovu priliku za informiranje kako bi Europska unija uistinu preuzela vodeću ulogu da se čitavo, čitava politika digne na veću razinu. Za to će biti potrebno da kako povesti dijalog i sa parlamentom i vijećem. Nakon toga ću nešto detaljnije reći o ključnim čimbenicima. Dakle, kao prvo, e, bitno je da e, imamo sveobuhvatan pristup rodnoj politici, ne samo, dakle i vezano uz vanjske aktivnosti, bilo da je riječ o humanitarnoj pomoći ili pak sigurnosti i miru. E, to također podrazumijeva daljnju suradnju s državama članicama e, i moramo kritički sagledati programe, koje ćemo programe podržati, one koji imaju e, rodnu, rodno osještene politike ili ne. E, za to će biti potrebna analiza, dakle ex ante ocjena i, e, i kod privatno javnih, partnerstva i to može biti instrument. E, spomenuli smo institucionalni pomak i pomak u načinu razmišljanja, dakle mora postati političko vodstvo kod šefova delegacija neke ideje komisije ukazuju na to da ste vi već o tome dobro razmislili. Dakle, mi moramo zapravo, e, moramo uistinu utjecati na način rada e, Europske komisije, ne samo da e, formalno zadovoljavamo neke kriterije. No, za to su potrebni resursi, prije svega to su kadrovi, trebaju nam više ljudi, ali isto tako i bolji kapaciteti i veća stručnost. E, dakle da one ljude koje imamo e, budu bolje ustrojeni, ali isto tako i da mogu koristiti ove rodne pokazatelje i ne radi se samo o tome da se vidi koliko žena ima, nego da se stvarno vidi kakva je situacija u sektoru. Dakle, koja su pitanja u energetskom sektoru u ovoj zemlji, u ovom kontekstu? E, uistinu trebamo analizirati e, i izići izvan okvira šire statistike, statističkih podataka. Zatim isto tako postoje, e, kada govorimo o ženama, oni ne predstavljaju jednu skupinu. Neke žene možda su, imaju invaliditet, imaju neke druge poteškoće. Prema tome to je također još jedna dimenzija koju moramo, na koju moramo računati. E, zatim resursi podrazumijevaju da kako i financijska sredstva. Mi e, računamo na vašu predanost u Adisu i u Njurku i kada sada gledamo na europske programe od 2014. do 2020. Ono što vidimo jest da nema zapravo mnogo o ciljenim aktivnostima, samo 1,75% ukupne omotnice da kako da se radi o o ugrađivanju rodno osvještenih politika u glavne politike. Niti jedna zemlja nije e, stavila naglasak na rodne politike. E, dakle, spominje se da se mora staviti naglasak na rodno osještene politike, ali pitanje je kako to učiniti. Trebaju na smjenici i mora postati određena odgovornost za to. to se opet nadovezuje na e, stručno znanje osoba u delegaciji. I na kraju znamo i posebno kroz raspravu o financiranju razvoja da je e, službena pomoć za razvoj samo dio jednadžbe. Dakle, želimo naglasiti ovdje neke čimbenike. Kao prvo, moramo imati pristup koji se temelji na pravima. Na taj način možemo dobro iskoristiti službenu razvojnu pomoć i zato se slažemo da imamo dakle sudjelovanje u procesu donošenja odluka, ali isto tako i u gospodarstvu. Zatim naglasak mora biti na djevojčicama, e, što mora biti vidljivo u našim programima, kako bi svi imali pristup e, seksualnim e, i reproduktivnim pravima i zdravlju i općenito osnaživanje žena i djevojčica i naravno bitna je i e, bitan je i rodni balans. Mi isto tako nas zanimaju i rodna ravnopravnost u jednom širem e, smislu, dakle, dakle to su isto tako i e, manjine u smislu seksualne orijentacije. Zatim, e, dakle, Europska unija mora koristiti ovo u dijalogu sa partnerskim zemljama e, da bi se uistinu ispunjavali standardi u području rodne ravnopravnosti. To znači da se trebamo baviti uzrocima, e, dakle normama i propisima koji utječu na rodnu ravnopravnost. I na kraju, da se nadovežem na ovo što je rekla Dagmar, tehnička pomoć, dakle nama je potrebna analiza, potrebni su nam podaci, ali isto tako nam trebaju, e, od, možemo pomoći u definiranju e, odgovarajućih fiskalnih i poreznih e, politika. Što se tiče žena, one su uglavnom u neformalnom sektoru, ostale plaćaju za... Dakle, recimo ako se poveća stopa pdv to će isto tako utjecati na žene i zato moramo razmišljati o rodno osvještenom planiranju proračuna i to na državnoj razini i to će biti jedan od glavnih recepta da se povećaju financijska sredstva na nacionalnoj razini za potrebe rodne ravnopravnosti. I na kraju veća odgovornost, to je ključno, jer dakle ako postoji akcijski plan mora postojati i praćenje provedbe, dakle isto tako imat ćemo i e, održive razvojne ciljeve koje će biti univerzalni, financiranje razvoja, dakle bitno je također da se to naši pokazatelji povežu sa takvim međunarodnim okvirima i moramo imati kvalitetne podatke i htjela bih ovdje insistirati na dobnim skupinama. Trenutno imamo problema da e, dobijemo podatke o dobnoj skupini od 10 do 14 godina i nakon 50 godina. Izgleda da ljudi žive i nakon 50. godine. I onda podaci o transparentnosti. Mi imamo te podatke, ali kako ih koristiti, kako ih iskoristiti za praćenje. E, tu će nam biti bitno možda javno praćenje e, mjera koje se provode na nacionalnoj razini i prioriteta, dakle jer ako pratimo situaciju e, u nekoj zemlji moramo znati koje su to prioriteti koje ćemo pratiti. Zato nam trebaju otvoreni podaci i isto tako mehanizam za, e, za odgovornost e, koji se odnosi na više dionika. I zato je potrebno izgraditi sposobnosti, treba velika pomoć i na kraju želim reći da E, su i neke druge organizacije za ženska prava e, da nemaju dovoljno sredstava e, što se tiče održivih razvojnih ciljeva bit će potrebna pomoć za sve te udruge i organizacije kako bi oni uistinu mogli pratiti daljnji razvoj događaja i sve te nedostatke koji su uočeni. E, mislim da je posla mnogo, evo, ali to su neki konkretni koraci i nadam se da sam e, uspjela dati svoj doprinos raspravi. Hvala. Sada smo čuli kako izgleda međunarodni kontekst, e, zatim prethodni akcijski plan, planovi, no za novi akcijski plan i čuli smo i nevladine udruge. Heidi Hautela je dakle vodeća uloga za ovu, je vodeća osoba na, koja radi na ovoj temi e, u našem odboru. Izvolite. Hvala, ja ću vas možda sada šokirati, ali mislim da je zapravo zadatak da svi koji se bave razvojnom e, suradnjom e, dobiju zapravo da ih se malo prodrma ako zaborave na rodno politiku. Mi već e, godinama, već desetljećima radimo na rodno osještenim politikama i još uvijek smo u situaciji da se prelako zaboravlja da e, moramo gledati stvari kroz jednu e, rodnu perspektivu. A zanimljivo je kada gledamo kroz rodnu perspektivu, vidimo da dolazi do vrlo ozbiljnih kršenja ljudskih prava kao što su seksualno nasilje nad ženama. Svjesna sam također da postoji i nasilje nad muškarcima. Ja sam pročitala uistinu strašne e, situacije, e, strašne primjere nasilja nad muškarcima. Zatim isto tako uskraćivanje prava na sigurni pobačaj, to je također jedan problem. I e, zatim dolazimo do ekonomskih faktora, dakle svi iz Svjetske banke do e, žena u UN-u, mogu na tisuće načina dokazati kako se ako se ulože u žene i djevojčice može potaknuti razvoj. I zašto to ne bi bio naš prioritet u ovoj godini razvoja? To nam je prilika i mislim da vrijedi razmisliti o tome i možda da komisija to proširi jer imamo mnogo dobrih sastavnica. Kao prvo imamo evaluaciju i u prethodnim desetljećima komisija bi to nazvala povjerljivim jer uistinu je sramotno e, vidjeti da e, rodna politika još uvijek nije realizirana i da još uvijek nismo došli do dijela, još uvijek smo na riječima. No, usprkos tome vjerujem da bi komisija mogla ovo pretočiti u komunikaciju koja se za institucije, uključujući Europski parlament i kao što je rekla predsjedateljica, ovo nije e, tema koja se tiče samo država članica, odnosno vijeća. Nadalje, također sam tijekom ove rasprave, a i ranije već čula da nam ne treba više tema. Imamo dovoljno tema i ništa nije zaboravljeno u tematskom smislu, no ono što nam treba je, su mehanizmi za odgovornost i financijski instrumenti. Mnogo je već rečeno i smatram da bi ishod trebao biti jedan dokument e, koji će koji će svi, sve u e, zemljama u razvoju malo prodrmati. Nadam se da možda neki električni šok, nadam se da to nije pre prejaka riječ. U svakom slučaju postoje razni modaliteti za um, ugrađivanje rodno osještene politike u definiranje proračuna. Ja sam nedavno sudjelovala na jednom seminaru u Briselu, koji, a tema je bila povećanje financiranja eh, za, ovu, za ovo područje. Bili su nazočni sudionici iz Bolivije i nekih zemalja u razvoju i koji su objasnili što oni rade i što rade njihovi ministri financije gospodin Vernan je spomenuo da e, vlade partnerskih zemalja moraju biti uključene u proces. Da samo da vas podsjetim da imamo e, novi način razmišljanja o pomoći proračunu. Dakle, pomoć proračunu je kao nekakav ugovor za dobro upravljanje. Bilo da je riječ o E, svjetskom ili sektorskom. A e, rodna e, ravnopravnost mora biti jedan od kriterija na kojima radimo. Nadam se da ćemo da ćemo dobiti nekakve konkretne, konkretne rezultate, da će svi biti opremljeni na terenu i da će biti spremni kako bi E, uistinu rodno osještene politike zaživjele u svim segmentima njihova rada i hvala gospodine Fernan što ste istaknuli da e, se radi o razvoju, ali ne samo razvoju, to je mnogo šire. Zato nam treba služba za vanjsko djelovanje. Moramo nastaviti na aktivnostima koje se tiču dakle žena u sukobu i tako dalje. Isto tako nam treba i perspektiva, rodna perspektiva u području klimatskih promjena. E, dakle, imat ćemo tu klimatsku konferenciju u Parizu. Iz nekog razloga žene i djeca i djevojčice, vi kao i stari ljudi e, su češće e, žrtve prirodnih katastrofa koje će sve češće i sve više biti inducirane humanom aktivnošću. Hvala lijepa, imamo još tri govornika, gospođa Jimenez, potom gospodin Zela i gospodin Štir. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, zahvaljujem panelistima na izvrsnim prezentacijama i izlaganjima. doista ste nam prezentirali e, do koje mjere nam nedostaju podaci u ovom području, nedostaju statistike e, kako bismo zapravo mogli napraviti dobre studije u ovom području. Problem je u tome što postoji pomenkanje svijesti. Ljudi nisu svjesni rodnih pitanja. Odnosno na različite načine gledaju na to. U Europi imamo posla, mi se sad na 28 različitih e, načina borimo protiv nasilja, protiv e, e, nasilja prema pripadnicima prema ženama u 28 zemalja na 28 načina. Mi teoretski imamo zajednička, e, zajedničke poglede na to u Europi, ali zapravo nemamo. Na sastanku ovog odbora e, danas do podne pogledali smo na neka pitanja. Ja sam govorila o genitalnom sakaćenju što je također važna tema ovdje. Kad govorimo o kulturološkim razlikama, postoje neke granice koje ne uspjevamo preći. E, druga takva tema je prisilni brak. E, dobrovoljni brak nije isto što je prisilni brak a u nekim područjima e, se to smatra normalnim, normalnom pojavom. Mi u Europi možemo promijeniti pravila, ali kako možemo postići neki učinak, neki rezultat, promijeniti zakone, učiniti da to postane nezakonita praksa i van Europe možemo govoriti o sankcijama, međutim mislim da bi sankcije bile, trebale biti posljednje, e, posljednje sredstvo za kojim ćemo posegnuti ali možemo na primjer reći da su programi uvjetovani, da postoje uvjeti e, za realizaciju nekih programa i da je jedan od tih uvjeta na primjer poštivanje rodne ravnopravnosti e, predsjedateljica prekida govornicu i moli da se razgovori privatni razgovor odvije van dvorane. Dakle, što se tiče obrazovanja, čini se da neke žene žele seksualno sakaćenje jer žele biti prihvaćene. E, one su neprihvatljive, ne mogu se udati ako to e, ako to nad njima nije učinjeno. Zato se moramo usredotočiti na obrazovanje. E, obrazovanje male djece e, u nekim područjima samo se dječake šalje u školu jer će djevojčice tako i tako biti udane Dakle, čak e, u nekim područjima e, dječaci dobivaju više hrane ili ako nema dovoljno jedini dobivaju hranu jer oni moraju biti dovoljno e, jaki za rad možda na polju pojava silovanja u ratnim sukobima i tako dalje. Dakle, sve su to pitanja koja su važna, Gospodin Zela sada ima riječ. Izvolite. Mogu se samo nadovezati na ovu što je upravo rekla kolegica. Naravno, mi ovdje možemo ovdje sačiniti izvrsne planove i financijske instrumente međutim pitanje je kako to izgleda na strani e, primanja gospođa Hautala je spominjala elektrošokove e, na našoj strani nisu potrebni mi smo već senzibilizirani ali e, prošli tjedan na parlamentarnoj skupštini AKP zemalja su svi pokušaji da se ove teme unesu u zajedničke rezolucije odbijeni od strane kolega ali i kolegica iz tih zemalja e, kad smo onda rekli prijatelji ali to je za nas e, uvjet preduvjet kako bismo uopće e, s vama dalje razgovarali o razvojnoj pomoći onda su nam oni rekli mi imamo naše tradicije, vi imate svoje tradicije i naše tradicije nisu na prodaju. Dakle, to znači da naš problem nije u fazi planiranja nego u fazi realizacije. E, Dakle, na koji način ćemo mi realizirati naše planove? Mislim da na tome još mnogo trebamo raditi i da moramo naći partnere u tim zemljama e, koji e, često neće biti e, dijelovi vlade, moramo stražiti kontakte sa predstavnicima civilnog društva, možda postoji e, pokret za ženska prava s kojim možemo surađivati. E, u svakom slučaju to bi bilo mnogo učinkovitije nego da to pokušamo postići pomoću nekih e, međudržavnih ugovora ili sporazuma. E, predstavnici zemalja AKP-a koji s nama skupa sjede u e, zajedničkoj parlamentarnoj skupštini to su dakle obrazovani e, prosjećeni ljudi predstavnici svojih zemalja s njima mi o tome nismo mogli razgovarati Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima Davor Štir, a potom Lola Sanchez. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Želim zahvaliti našim panelistima. Želim reći dvije stvari. Jedna je naravno važnost e, davanja veće moći ženama, e, jačanja žena, o tome smo već usvojili nekoliko rezolucija. Mislim da barem svi članovi ovog odbora se slažu E, u tom pogledu za nas je to jasno druga stvar e, je pristup e, koji se temelji na poštivanju ljudskih prava koje mi promoviramo. Mislim da treba razlikovati što su ljudska prava, a što su neke prakse koje su možda zakonite, ali nisu međunarodno priznate kao poštivanje ljudskih prava na primjer zajednička parlamentarna skupština sa zemljama AKP-a e, velika većina i gotovo svi klubovi zastupnika Europskog parlamenta e, podržali su e, jednu rezoluciju koja je za temu imala ravnopravnost e, spolova, zabranu prisilnih brakova, e, genitalno sakaćenje, dakle e, tu je bio upotrebljen vrlo jasan jezik, međutim o tome bilo je vrlo jasno da neke druge prakse koje su legalne u mnogim zemljama E, na primjer abortus i istospolni brakovi e, to e, to jesu prakse koje postoje ali ih ne treba tretirati kao ljudska prava i mislim da je razlikovanje toga od ključne važnosti E, ponekad e, o tome e, postoje različita mišljenja. Nadam se da Heidi neće pokušati primijeniti elektrošokove na mene zbog naših razlika u mišljenjima, na primjer o pitanju abortusa, ali u svakom slučaju u svakom slučaju vjerujem da je moguće naći zajednički jezik i točke oko kojih se slažemo. Hvala lijepa, riječ ima Lola Sanchez. Hvala lijepa. Htjela bih samo nešto reći o jednom posebnom pristupu, nešto što se često previđa, a to je tema mjera štednje 53 žene je u Španjolskoj umrlo prošle godine kao rezultat politike štednje to je nešto što se događa potiho i na što se ne obraća pažnja ali posljedica je e, rezova u e, socijalnoj pomoći to su bile žene koje nisu mogle raditi koje su pokušavale naći posao međutim one e, su te koje se e, brinu za djecu i mislimo da su minimalna prava i minimalne slobode za žene neophodne i važne e, bez toga ćemo će ovaj svijet svijet biti e, lošije mjesto. Mislim da je važno da zato obratimo pažnju na političko obrazovanje i e, e, jer svjedoci smo događaja koji se događaju iz zatvorenih vrata koji su nevidljivi i o njima ne razgovaramo. A to je zapravo stvar političke volje ako ne učinimo ništa u vezi s tim i ako to niti ne primjećujemo onda su žene te koje pate i koje su žrtve tih politika hvala lijepa sada ću zamoliti naše paneliste da li žele ukratko odgovoriti ali samo kratko otprilike minutu E, vremena po govorniku imamo. O tome ćemo obsežnije razgovarati na jesen. E, pitanja se tiču uglavnom budućnosti, ne toliko prošlosti. i i e, imate riječ. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Što se tiče elektrošokova, slažem se, ali molim da budu niske voltaže. Ja sam u načelu protiv mučenja. E, čuli smo dosta o pravima i društvenim normama ono što mi pokušavamo promijeniti su društvene norme. Postoji niz stvari, e, tu se slažem, koje se ne mogu smatrati ljudskim pravima, ali mora se dogoditi pomak u načinu razmišljanja e, ne samo e, kod u našim institucijama nego koji put moramo razgovarati i o tome koje se društvene norme kriju iza nekih E, raširenih praksi. E, naravno da mora u tu raspravu biti uključeno civilno društvo. Hvala lijepa. Hvala lijepa, izvolite se sil. E, postoje međunarodne obaveze koje su neke zemlje potpisale postoje razne platforme i neke ključne klauzule koje se tiču pristupa e, zdravstvenoj skrbi i legalnom abortusu i tako dalje. To su sve teme koje jesu dio političkog dijaloga, ali o njima moramo raspravljati sa našim partnerima. Na primjer, kad je riječ o prisilnom braku, postoje programi na kojima mi radimo. Hvala vam što ste me na to podsjetili e, moramo doista uključiti te teme u naš rad jer na taj način će se promijeniti situacija a način kako to možemo promijeniti je na primjer e, U ovom parlamentu se trenutno vode rasprave gdje bi se sve te teme trebala jače uzeti u obzir. Hvala lijepa. E, o tome ćemo razmišljati kad budemo radili analizu DCI-a. Želim samo podvući ulogu civilnog društva E, u novom e, okviru za e, održive razvojne ciljeve to će biti podvučeno. Što se tiče politike štednje, ja upravo dolazim sa jedne manifestacije gdje se radilo o transformaciji svjetskih, e, svjetskog gospodarstva uzimajući u obzir, obzir ljudska prava ima cijeli niz e, pouka koje možemo i, i e, lekcije koje možemo naučiti iz cijelog svijeta koje možemo primijeniti važno je da dijelimo iskustva želim se nadovezati na ovo što je rekla Heidi E, dakle, imamo e, sve te podatke i pokazatelje, imamo dokaze, dakle, budimo hrabri i e, pred i učinimo jednakost spolova jednim od naših prioriteta. To je ono što je zapravo i predviđeno unutar akcijskog programa mislim da trebamo biti e, što hrabri i što ambiciozni i imati što konkretnije ciljeve. Hvala lijepa. Možemo li sada zahvaliti svim e, gostima, svim našim panelistima? Dali su nam doista dobar pregled. E, apeliramo na komisiju da nam komunicira, da komunicira s nama o svojim aktivnostima. Ako želite suradnju s nama i našu podršku, mi bismo e, htjeli što prije znati e, vaš konkretan program rada i vaše vremenske, e, vaš vremenski raspored. Dakle, doista bismo cijenili ako bismo dobili više informacija o tome. Hvala lijepa svim panelistima. E, doista e, je bilo važno za nas e, saslušati sve vaše, sva vaša izlaganja. Hvala lijepa. Okay, so now we're going to have, we have U redu. A sada imamo sljedeću točku dnevnog reda. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između zemalja Ekovasa s jedne i Europske unije zemalja članica s druge strane. Mogu li nam se panelisti eh, pridružiti ovdje za stolom? Hvala. Dobro kolege, nastavljamo. Imamo još dvije točke dnevnog reda. Um, dakle, idemo na točku dnevnog reda broj 15. Riječ je o jako važnoj točki because I can't concentrate with people speaking behind me. Um, we move to item 15, which is a very important item, and it's the, um, the, the EU's economic... To je gospodarski sporazum sa zemljama, Evrops, sa zemljama Zapadne Afrike. Drago mi je što je s nama i Fjellner, on je izvjestitelj INTE o ovom pitanju. Mi ćemo kao odbor 9 e e dati mišljenje o ECOVAS-u i ovom gospodarskom sporazumu i zato ćemo danas održati ovu raspravu i zato smo organizirali ovu raspravu. Imamo danas ovdje različite goste, doktorica Evita Schmidt iz Njemačkog instituta za unutarnja pitanja. Potom je tu Marike Lurch Osjećaju se kolege, ona je bila djelatnica u našem tajništvu, a sada u radi u istraživačkom modelu Europskog parlamenta. I ona je autorica izvješća koje smo zatražili o okolišnim i gospodarskim standardima u zapadnoj Africi. Potom Eve Jan Bruje iz zaklade Concord i gospodin Jaja Sao, predstavnik Ehovasa. Dakle, bez otkote dajem riječ doktorici Schmidt na šest minuta. Morali smo skratiti vrijeme, izvolite. and Hvala mi, hvala, godame gospod to zadovoljstvo mi je dati vam neke podatke o zemljama Ekovasa. Ja ću vam iznijeti pet hipoteza. Prva su IP i pitanja vezana uz e, razvoj, dakle ništa revolucionarno, ali evo nešto pozadine. Zašto su Europska unija, zemlja CP uopće po... željeli ovaj sporazum, odnosno tražili instrument koji će biti u skladu sa zakonima VTO i omogućili bi Europskoj uniji da zadrži neke carinske povlastice. Kad ovo je VTO traži reciprocitet, Dakle, zemlje moraju u nekoj mjeri otvoriti svoja tržišta i to tome se dosta komentiralo, zato što je postojao strah da će to ugrožiti lokalnu proizvodnju. Samo dvije stvari vezane uz to. Prvo, teoretske i empiriske analize su pokazale da liberalizacija sama po sebi ne vodi do rasta konkurentnosti gospodarskog razvoja i društvenog razvoja. Drugo, teoretski, empirijski je e, dokazano da protekcionizam sam po sebi također ne utječe na ove navedene elemente. Mislim da su ove stvari jako važne zato što pokazuju da razlozi za konkurentnost proizlaze čitavog niza čimbenika, oni ovisi o tome jesu li zemlje konkurentne, mogu li stimulirati rast i može li rast doprinijeti održivom razvoju. I zato zemlja KPA i Europske unije traže novi pristup. IPA želi uh, učiniti, pomoći trgovinsku liberalizaciju. To je jedan uh, novi pristup. Možemo primjenjivati kriterije kako bismo Cijenili da li trgovinski e, sporazumi mogu potpomoći održivi razvoj. Ja sam e, izradila dokument o tome i mislim da ga imate u elektronskom obliku. I tako samo ću se kratko dotaknuti ovih kriterija. Ali on pokazuju da IPA ima potencijal da pridonese razvoju. Prvi kriteriji je pristup tržištu te asimetrična liberalizacija. Europska unija otvorila svoje tržište u potpunosti zemljama AKP-a i to je velika promjena u odnosu na ono što smo imali prije na snazi. Zemlje ekova sa s druge strane zatražaju su nešto manju liberalizaciju. IPA, ima odgovarajuće sigurnosne mjere, te sad ima dovoljno prostora u njoj kako za, za zemlje ekovasa, tako i za zemlje regije koje omogućavaju promoviranje političkih e, ciljeva za poboljšanje dakle, gospodarskih, ekoloških standarda. Dakle, postoje elementi u sporazumu koji omogućavaju te mjere, to o tome sam pisala u svom dokumentu. Treći kriterij kriterije, da li sporazum doprinosi regionalnoj integralizaciji, ovdje je situacija mješovita. Činjenica da se o IPI pregovara doprinosi regionalnoj integralizaciji zato što olakšava donošenje odluka ekovasa kad je riječ o zajednjskim tarifama, međutim postoji rizik iako mali da će konkurencija iz Europske unije pomaknuti regionalnu proizvodnju. Da bismo to izbjegli, zemlje ekovasa trebaju uvesti ove, mm, ove ovaj liberalni sustav jedna prema drugoj. Međutim, to se treba odnositi na širu afričku regiju, zato što samo tada ovi sporazumi mogu e, potvoriti put ka slobodnoj trgovinskoj zoni Afrike. Potom je tu nadziranje učinaka provedbe, liberalizacija može dovesti do neželjenih posljedica, kao što je loš, loš, loš utjecaj na lokalnu proizvodnju, pa naravno to može, može dovesti do pogoršanja državnih proračuna, dakle ukidanje carinskih e, barijera, dakle to se predviđa. I šesta točka, to su kriteriji Dakle, ruku, ovaj sporazum ide ruku pod drugu ruku sa e, razvojem suradnje, dakle pomožemo zemljama da postanu konkurentne i da shvate koji su potencijali za sporazuma. Moja treća hipoteza. Vezano uz, nije jasna ova veza između ovog sporazuma i posljedica, dakle, imamo sporazume koji imaju nešto bolje formulacije kada je riječ o društvenim pitanjima, kada je riječ o temeljnim ljudskim pravima. Međutim, pregovori znače kompromis iz afričke zemlje. To je osjetljivo pitanje i vjerujem da je jako važno da ovaj gospodarski sporazum donese okvir za redovnan dijalog i za konzultacije. Mislim da je jako važno, da to je jako važno, to je geopolitički argument, naročito u kontekstu slabljenja utjecaja Europske unije u zemljama u razvoju. I nadalje iduća hipoteza je da se treba raditi na provedbi, da kako to je ove carinske povlastice koje Europska unija daje su ograničenog karakter, imamo razgovore koji se tiču i TTIP-a, te će ove, ove mjere dakle gubiti na snazi. o pitanja se odnose na e, robu i ona će izgubiti na vrijednosti, te mislim da je zato jako važno brzo početi sa provedbom. Peta hipoteza Pozitivni učinci ovog sporazuma se ne jamče i oni se ne generiraju automatski. Iako vjerujemo da je sporazum strukturiran tako da on ima taj potencijal, ali zašto je to tako? Pa prvo postoje problemi sa kapacitetima, oni ograničavaju korištenje ovih prilika koje proizlaze iz sporazuma. Drugo, tu su gospodarski politički razlozi. Dakle, potrebne mjere koje bi trebali ići sa provedbom ovog sporazuma su spore. I ta opasnost dolazi do izražaja kada je riječ o regionalnoj liberalizaciji, odnosno kada je riječ o poreznoj reformi koju je potrebno provoditi. Dakle, žela sam reći da iskustva pokazuju da je ovaj sporazum samo okvir i da ovisi o dionicima, dakle o ljudima, o institucijama da nešto od njega učine i da vide koja je korist iz njega i to je doista izazov za sve. Hvala vam na pažnji. Hvala vam. Idemo na Marie Kolega, tu je studija, ne znam da li ste ju dobili, to je priredio naš odjel iz parlamenta i bavi se upravo i sporazumom o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom. Izvolite. Hvala. Tekst je zatražio odbor DEVE, tekst je poslan zastupnicima, ali Dostupan je i na internetu, ja sam zaslužna za njega i on ne predstavlja službeno stajalište parlamenta. Ja ću ovdje ukratko predstaviti uh, koji su glavni elementi ove studije. Imate tu i tehnički aneks te studije. Imamo dakle tri ključne informacije vezane uz ograničenja ovakvih usporedbi. Dakle, područje primjene je trebalo biti ograničeno jer smo imali samo jedan tekst sporazuma o gospodarskom partnerstvu koji je bio dostupan. Njega smo analizirali, uključili smo i jednu privremeni sporazum. Ako je nešto drugačije prirode, te smo pažljivo trebali provesti ovu usporedbu. Dru, nadalje još jedna, jedno ograničenje je što se odnosi, što analiziramo pravne, dakle, zakonodavne odredbe, situaciju na, na terenu. Sporazum je relativno nov, imamo metodološke probleme kada je riječ o mjerenju njegovog učinka, odnosno njegovih odredbi. I nadalje, tu su dakle pravni propisi koji se bave okolišnim pitanjima, ali imat ćemo i druge elemente koje će pokrenuti ovaj sporazum koji će utjecati na okoliš i na stvarnost, a koji će se moći ocijeniti u nekoj idućoj fazi. Ukratko smo čuli o ljudskim pravima, ali kad pogledamo ove sporazume, kad ih usporedimo, oni svi sadrže klauzulu o ljudskim pravima, to je klauzula o neizvršenju, ona je u vezi sa sporazumom iz Kotonua. Mm, dakle, mm, strane trebaju, e, mogu poduzeti određene mjere u slučaju teškog kršenja ljudskih prava. I u ovom kontekstu one su uključene dakle u definiciju ljudskih prava, onako kako to stoji u tekstu Međunarodne organizacije rada. Potom, kada je riječ o Kari forumu, općim referencama, tu je dakle održivi razvoj, to se mora primjenjivati, integrirati na svim razinama partnerstva. Također u svim sporazumima imamo sektorijalne e, odredbe koje se tiču održivog upravljanja na prirodnim resursima, naročito kada je riječ o ribolovu, ribolovu i ribarstvu i poljoprivredi, ali ovaj posljednji sporazum ide dalje od ova prethodna dva jer ima jedno vrlo široko pitanje o poglavlje o okolišnim pitanjima. To su dakle ključni, ključne odredbe, tu se veli da se da će države provoditi politike koje će dovesti do zaštite e, kako okoliša, tako i zdravlja ljudi. Stranke se slažu da neće snižavati razinu zaštite kako bi postigle kompetitivnu prednost. Potom u poglavlje ima dio o, na monitoringu. Tu postoji mogućnost da se traži pomoć od relevantnih međunarodnih e, tijela, to je dobro, zato što se mogu depolitizirati eventualne neslaganja. Tu je pitanje o konzultacijama, mogućnost sazivanja odbora, odnosno skupine stručnjaka. Kada govorimo o standardima, imamo slične standarde, dakle opće odredbe koje se tiču društvenih politika u slučaju zapadnoafričkog sporazuma, potom tu imamo zaštitne klauzule. Tu su društveni radnički standardi, onako kako je navedeno u sporazumu Kariformu. Tu je dio koji se tiče zaštite okoliša, te preuzimanje obaveze kako stoji u sporazumu sa Međunarodnom organizacijom rada, dakle visoka razina radničkih e, standarda. te obaveza da se ne snizi zaštita tih prava. I ovdje imamo sustav nadzora provedbe, vrlo je sličan onome koji se tiče e, ekoloških standarda. Dakle, to je tu još jedan e, aspekt u sporazumu iz Kariforma, on se razlikuje od drugih sporazuma o slobodnoj trgovini. To je dakle metoda razrješavanja eventualnih sporova. To je kao mjera za koju se poseže u posebnim slučajevima, dakle predviđene, ne predviđaju se trgovinske sankcije. Dakle, u ovoj, u usporedbi ovaj sporazum Kariforma je nešto posebniji od drugih, ali tu su neke stvari koje želim istaknuti. Sva tri sporazuma ovise o sporazumu iz Kotonua i on ima odredbe koje se tiču ekoloških i radničkih standarda, to su članci 49 i 50, međunarodno preuzete obaveze koje se tiču tih e, prava, te odredbe o pojačanoj suradnji vezano uz ova pitanja. Međutim, nema propisa koje se tiču posebnog monitoringa ili procesa savjetovanja. Još jedan zajednički element koji se odnosi na dva regionalna sporazuma je da imamo jaki institucionalni okvir. Naročito tu su tu parlamentarni odbor i savjetodavni odbor koji uključuje gospodarske i socijalne partnere u slučaju kariforma, odnosno predstavnike civilnog društva. I ovi konsultativni odbori su važni zato što se spominju u kontekstu radničkih prava i zaštite okoliša u ovim sporazumima. I to nam daje okvir za dijalog za pitanja vezana uz održiv razvoj. Da zaključim, zajednički elementi su klauzula neizvršenju kada je riječ o temeljnim pravima. Dakle, spominje, ponavlja se načelo iz sporazuma iz Kotonua, Dakle, tu su jake institucionalne odredbe te okvir za dijalog o okolišnim i radničkim e, pitanjima i razlika između kariforma i od drugih sporazuma, to se treba odražavati sporazum iz Kotonu o Hvala. Hvala, evo mislim da sam upravo to i sama htjela reći, uzeli ste mi riječ iz usta. Govorili smo o tome što će biti sa sporazumom iz a Moramo imati eh, na umu trgovinske sporazume i neki se pitaju hoće li za nekoliko godina ti sporazumi postojati ili ne. Dakle, moramo o tome voditi računa kada raspravljamo sporazum iz Kotonu. Sada ćemo čuti reakcije kao prvo od strane nevladine udruge Eva Van Bruje iz Konkorde. Izvolite. A nakon toga ćemo e, dati riječ predstavniku iz e, zapadnoafričkih zemalja iz zajednice zapadnoafričkih zemalja. E, vi ste iz nizozemske fondacije, pa vas lijepo molim da se vi sami predstavite. Dakle, pitanje je zapravo e, da li ti sporazumi u istinu doprinose razvoju, to je ključno za nas. Kao prvo želim zahvaliti odboru e, na mogućnosti da predstavimo stajalište Konkorda. Mi ovdje radimo u jednoj udruzi koja spada pod krovnu udrugu Concord. Dakle, pitanje je može li ovo doprinijeti održivom e, gospodarskom razvoju zemalja Zapadne Afrike. Mi smo izradili jedan dokument na ovu temu koji je učitan e, na web stranicu odbora, tako da svi možete imati uvid. I ja ću e, istaknuti nekoliko osnovnih stvari za ovoga izvješća. Afričko civilno društvo, odnosno žao mi je, žao mi je da oni nisu mogli biti ovdje, E, dakle poljoprivrednici, sindikati, nevladine udruge, zatim privatni sektor, predstavnici crkve. U Zapadnoj Africi e, iskazali su ozbiljnu sumnju kada je riječ o o ekonomsko-partnerskim sporazumima. Mi e, surađujemo tjesno sa ovim udrugama u Zapadnoj Africi i nastojali smo uzeti u obzir i prenijeti zapravo njihovu zabrinutost donositeljima odluka u EU, da kako oni bi sami to bili u mogućnosti bolje objasniti. E, sada što se tiče samog sporazuma o gospodarskom partnerstvu, krenut ću od citata iz prve studije utjecaja iz 2004. godine o tome kako bi trebao izgledati idealni sporazum o gospodarskom partnerstvu. Dakle, sada ću vam citirati. Dakle, idealni sporazum o gospodarskom partnerstvu treba omogućiti pristup Europskoj uniji, Europske unije e, procesuiranim proizvodima iz Zapadne Afrike i ograničiti do e, dakle e, uvoz robe iz Europske unije koja se može lokalno proizvesti. E, isto tako preduvjet su funkcionirajuća regionalna tržišta. E, dimenzija regionalne integracije treba staviti naglasak na poticanje lokalne proizvodnje i stvaranje dodane vrijednosti za regionalno tržište i izvozna tržišta. To je bilo još 2004. godine. Kao što vidite, to je jedna već e, zastarijela studija utjecaja koja je sačinjena prije 11 godina. Dakle, naše je mišljenje u Konkordu da treba pažljivo razmotriti gospodarsku situaciju u regiji. 13 od 16 zemalja koje su u Ekovasu imaju trgovinski deficit e, i to je njihova polazišna točka. I premda je došlo do povećanja trgovine između zapadne Afrike još 13 zemalja ima bilježi deficit u trgovinskom smislu. Što se tiče BDP-a ovih zemalja, BDP Nigerije iznosi oko 5, 520 e, milijardi e, dolara, a e, BDP moje zemlje je 800 milijardi dolara, dakle više od 60% više. Ako uzmete najveće gospodarstvo u Europi, Njemačku, onda to iznosi 3600 milijardi dolara godišnje, a Liberija kao jedno od najmanjih gospodarstava ima BDP od 1,95. Dakle, njemačko gospodarstvo je 1900 puta e, bogatije. E, tako da postoje nejednakosti e, u regijama, tako da moramo biti oprezni kod sklapanja sporazuma. E, koji su glavni razlozi za zabrinutost e, u Konkordu vezano uz EPU, odnosno sporazum o gospodarskom partnerstvu? Kao prvo riječ je o konkurenciji. E, neki proizvodi su isključeni, osjetljivi poljoprivredni proizvodi, međutim još uvijek 75% trgovine tek treba liberalizirati. Već sam rekao da je e, sastavljena studija utjeca 2004. godine. 11 godina kasnije bilo bi dobro kada bismo imali empirijske podatke o tome kakav će biti e, učinak u postojećoj situaciji. Dakle, dobio sam informaciju da glavna uprava za trgovinu radi na novoj studiji. Bilo bi zanimljivo čuti rezultate i što e, govore o utjecaju na razvoj e, u zemljama zapadne Afrike. Dakle, konkurentnost je e, ono što u Konkordu smatramo najproblematičnijim. Zatim smatramo da treba staviti, dati prioritet snažnim programima ekonomske integracije. Ako sam dobro shvatio ono što rekla kolegica Eva Dašmi, Regionalna integracija u Zapadnoj Africi trebala bi se razvijati brže e, od integracije između Europske unije i Zapadne Afrike. Ispravite me ako sam krivo shvatio. Zatim isto tako e, ono što nas brine je gubitak prihoda od carina. Mi znamo da je potrebna porezna reforma, dakle širenje e, porezne osnovice, prikupljanje poreza i tako dalje. Međutim, situacija je trenutno takva da ove zemlje ovise u velikoj mjeri od e, uvoznih carina, uvoznim carinama, što bi mogli izgubiti, e, primjerice Nigerija bi mogla izgubiti oko 30% prihoda od carina godišnje, prema jednoj studiji iz 2013. godine e, koju je izradila komisija ecowas Zatim, drugi razlog za zabrinutost je prostor za politiku koji će biti um, ograničen prostor za provođenje politika. Uh, dakle, spomenuo sam već uh, ubiranje poreza, isto tako i uh, postoje i izvozne, izvozne, izvozni nameti. Dakle, to će kao posljedica ovog sporazuma o gospodarskom partnerstvu biti ograničeno. Zatim pitamo se e, nema li unija prevelike zahtjeve za regiju. Primjerice u nekom trenutku su u regiji rekli u redu 60% liberalizacije, to bi moglo biti prihvatljivo. Međutim, unija to nije prihvatila, taj taj prijedlog, tako da je konačni e, zaključak bio, odnosno konačni rezultat bio 75%. Na kraju želim zaključiti e, jednim citatom iz izvješća e, Nizozemskog savjetodavnog vijeća za vanjske poslove, e, a radi se o procesu nakon Kotonua i oni su također iznijeli neka zapaženja o sadržaju sporazuma o gospodarskom partnerstvu i procesa koji je doveo do toga. U posljednjih nekoliko godina pregovori čiji je cilj bio dovršavanje EPA imali su naglasak na e, tradicionalnoj trgovinskoj disciplini. E, ovi sporazumi su postali entiteti sami po sebi umjesto da podržavaju šire razvojne ciljeve temeljem e, sporazuma iz Kotonua. I sljedeći citat, u području gospodarske suradnje i trgovine postoji veliki problem u smislu dosljednosti. Politika Europske unije temelji se isključivo na trgovinskoj logici umjesto na logici koja bi e, povezala trgovinu i razvoj. I to je jedan od glavnih uzroka problema kod pregovora o sporazumima o gospodarskom partnerstvu. Razvoj ovog trenutnog sustava je pravi tour de force u e, doslovnom i figurativnom smislu. Dovelo je do rezultata koji nisu dobri i prvi e, dokazi o trgovinskom e, disbalansu između Europske unije i ovih zemalja e, izazivaju zabrinutost. Dakle, to je citat ovog nizozemskog vijeća za vanjske poslove. I na kraju, e, zaključno, što odražava i stajalište civilnog društva i partnera u Zapadnoj Africi, Concord daje savjete, odnosno smatra da bi E, odbor za razvoj trebao uputiti snažnu poruku odboru INTA koji je zadužen za sklapanje sporazuma da ovaj sporazum kakav trenutno jest nije u skladu sa ciljevima održivog gospodarskog razvoja te regije. Hvala, hvala i vama. I sada prelazimo na posljednjeg govornika, Jajaso, predstavnik Ekovasa u Europskoj uniji, pretpostavljam. ako možete vi iznijeti svoje stalište, dakle jesu li sve zapadne zemlje ekova to ratificira? možda možete reći u kojoj je to fazi. Hvala vam gospođo Makavan. Zahvaljujem također e, odboru za razvoj Europskog parlamenta e, koja je sazvala ovaj sastanak i želim pozdraviti činjenicu da su u ovoj dvorani i predstavnici nekih zemalja kao što je Côte d'Ivoire koje ima privremeni sporazum, isto tako i Togo. Gospođo Makavan, htio bih samo precizirati vezano za sporazum koji je potpisan s Europskom unijom i reći da zapadna Afrika e, da se nalazi u posebnom geografskom e, kontekstu. Tu postoje 12 e, siromašnih zemalja i četiri zemlje koje su srednje dohodovne razine. Tekst koji smo ispregovarali i zaključili sa Europskom unijom zapravo se temelji na općem konsenzusu E, dakle do kojeg su dospjele Evropska unija i Zapadna Afrika, a vezano uz tri pitanja. Kao prvo pristup tržištu, zatim e, e, dimenzija razvoja i sam tekst sporazuma koji se temelji na trgovini robe naprotiv, suprotno od onoga što je rekao kolega iz Konkorda, mi još nismo ispregovarali sporazum o uslugama. E, dakle, rečeno je da je sporazum o uslugama liberaliziran, ali nije o njemu još, nije još bio predmet pregovora. Dakle, e, sva ta pitanja vezana uz trgovinu uslugama bit će tek tema budućih pregovora. Ovaj rad je doveo do Dakle, pregovori su se e, vodili na regionalnoj razini na temelju participativnog postupka, htio bih na tome inzistirati. Tu su bile uključene države, e, dakle javni sektor i privatni sektor i e, nacionalni i regionalni parlamenti kao i neki nedržavni akteri, odnosno privatni sektor i civilno društvo. Dakle, htio bih posebno inzistirati na tome da je civilni e, da su civilni sektor bio uključen, ali isto tako i sveučilišta, da kako i regionalni akteri e, su također bili uključeni e, na jedan e, inkluzivan način i tako smo definirali svoje pregovaračko stajalište odnosno pregovaračka stajališta u pregovorima s Europskom unijom. Takav participativni postupak je omogućio da se tijekom čitavog postupka uzmu u obzir mišljenja svih aktera, uključujući civilno društvo. Dakle, mi smo dobili mišljenje i civilnog društva kao i proizvođača te privatnog sektora. Prema tome, e, htio bih još jedan put e, ustrati na toj činjenici i reći da je e, to bilo na razini, na političkoj razini, na razini vijeća ministara i kada je došlo do blokade, devet mjeseci se pregovaralo, šefovi države vlada su imenovali predsjednika e, Senegala e, kao osobu koja treba nadgledati pregovore na način da se da e, da, da, da, imam, da se u pregovorima imenuje glavni pregovarač. I na taj način smo došli do sporazuma E, koji je s jedne strane trgovinski sporazum, dakle sporazum o slobodnoj trgovini, ali koji ima vrlo snažnu razvojnu dimenziju e, budući da predviđa e, unaprijeđenje konkurentnosti u tim zemljama, a već smo spomenuli da je to iznimno bitno za potrebe gospodarskog rasta i razvoja. Isto tako se govori i o jačanju kapaciteta i čak i o E, eventualnoj kompenzaciji u slučaju gubitka poreznih prihoda. Razgovaralo se i o posebnom postupanju e, prema našoj regiji, diferenciranom pristupu. Dakle, Ovaj e, sporazum zapravo se razrađuje desetak tema, međutim ja ću spomenuti tri ili četiri. Kao prvo, trgovinski sporazum za održivi razvoj. Taj dio teksta, u tom dijelu teksta naglasak je stavljen na potrebu da u ovome sporazumu mora postojati e, komplementarnost između trgovine i razvoja. E, netko je rekao da e, slobodna trgovina nije dovoljna kako bi se potaknuo razvoj ukoliko se ne bude popraćena naporima za poboljšanjem konkurentnosti i, i razvoja. E, dakle, htio bih isto tako staviti naglasak na održivost e, ovoga sporazuma. E, taj dio govori o tehničkoj financijskoj pomoći koju očekujemo od Europske unije, što bi trebalo omogućiti ovoj regiji da postigne zacrtane ciljeve. U tom smislu smo mi pripremili neke projekte, naime to smo nazvali PAPET, što je također važno spomenuti. E, malo prije smo čuli da postoji razlika između različitih mehanizama reforma gdje se ide nešto dalje. Međutim, e, isto tako mehanizam za rješavanje sporova koji je predviđen ovim tekstom sa e, sporazuma sa Europskom unijom daje e, veliki naglasak i stavlja naglasak na e, upravo na posredovanje i na pravnu pomoć zemljama Zapadne Afrike. Taj mehanizam ne uskraćuje priliku da se iskoristi i e, mehanizam za rješavanje sporova unutar svjetske trgovinske organizacije. Što se tiče konsenzusa, dakle mi smo već, e, već smo to spomenuli, e, mi smo se složili na ovaj, za ovu stopu ovih stovi od 75% kroz 20 godina i također smo se složili oko tri cilja i da će se carine primjenjivati temeljem e, odredbi o vanjskim carinama e, naše zajednice. Isto tako postoje neke antidampiške mjere i zaštitne klauzule e, kako bi se zaštitili neki proizvodni sektori. Dakle, nismo zaboravili na proizvodne sektore te imamo odredbe kojima se uvodi zabrana država stranaka da izvoze e, proizvode e, na vanjsko tržište, dakle imamo predviđene neke mehanizme pomoći. Sve to e, daje snažnu razvojnu dimenziju ovom sporazumu, a osim toga smo i ustrali na provedbi zajedničkog programa e, koji će uključiti sve strane, e, što uključuje i civilno društvo. Dakle, to je zajedničko tijelo za e, provedbu i za provedbu sporazuma. Htio bih ovdje još inzistirati na još, na još jednoj temi i reći da je jedan od izazova sporazuma o gospodarskom partnerstvu upravo pitanje financiranja razvojnog programa Dakle, PAPET koji zapravo predstavlja naš instrument e, trebao bi omogućiti da ovaj sporazum bude održiv u vremenu i to bi trebalo omogućiti snažan gospodarski rast kao i diversifikaciju i osnaživanje konkurentnosti e, tih gospodarstava e, kao i našu ponudu Europskoj uniji i promicanje ulaganja. Prema tome, za realizaciju ovoga sporazuma bitno je spomenuti e, važnost mobilizacije resursa. Prioritetni projekti koje želimo financirati moraju e, dobiti e, adekvatnu razinu sredstava što je iznimno bitno ako želimo potaknuti gospodarski rast. Na kraju još želim reći da e, bez ovoga sporazuma e, da bi posljedice bile vrlo ozbiljne. Kao prvo postoji opasnost dezintegracije u toj regiji budući da bi postojalo nekoliko trgovinskih režima u Zapadnoj Africi dok se e, dakle ekova smatra glavnim područjem. Dakle tu bi došlo do dezintegracije zbog različitih trgovinskih režima, a drugi problem je ekonomski problem nekih zemalja s kojima su se suočile neke zemlje e, srednje dohodovne razine i kojima e, su bile suočene sa problemom gubitka e, udjela tržišta ovdje u Europi. Dopustite mi samo da reagiram na ono što su rekli u Concordu. Dakle, oni kada mi smo ispregovarali E, ovaj regionalni sporazum. Oni su predložili 60%. Ako dođete do stope 60%, neke zemlje će e, liberalizirati samo 10 do 15%, a to nije poželjno. Niti jedna zemlja Zapadne Afrike to e, nije to u interesu. Isto tako smo čuli neke brojke kada je riječ o, o gubitku prihoda od carina u Nigeriji. Ne znamo odakle mu ti podaci, mi smo došli do sasvim drugačijih podataka. Evo, to bi bilo sve. E, gospođo predsjedavajući. htio bih još jedanput istaknuti da gubitak e, prihoda od carina, da je to nešto relativno, jer ovdje već ima zemalja koje imaju vrlo niske stope, prema tome dovoljne su makroekonomske reforme kako bi se povećala ta stopa i kako bi se smanjio gubitak e, prihoda. Evo, dakle, u svakom slučaju ECOVAS E, traži e, od odbora za razvoj da snažno podrži ovaj sporazum koji smo sklopili sa Europskom unijom. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa na ovom pregledu e, pregovora sa vaše točke gledište. E, rekla sam već da je ovdje kolega Fjellner iz odbora INTE koji je izvjestitelj da ćemo reći najprije vama. E, malo prije smo vam i e, čokolade dali, dakle doista ste nam dobro došli, potom će riječ dobiti Norbert Noiza i drugi kolege. Hvala lijepa i hvala i na čokoladi. mi ćemo te stvari uvoziti E, i promovirat ćemo čokoladnu e, usklađenost ovdje u parlamentu. Dakle, ono što želim reći, e, ja znam da ćemo dobiti mišljenje, dakle dokument, ali u njemu neće biti izražene sve, svi aspekti. Imam dva pitanja. Prvo pitanje bi bilo, ne znam da li... Ja sam pročitao, odnosno čuo da je povezano sa sporazumom iz Kotonua tu od ključne važnosti e, poštivanje socijalnih i okolišnih standarda u ovom sporazumu. Dakle, bilo bi zanimljivo čuti e, poglede komisije, stališta komisije, kako oni, kako komisija gleda na e, usklađenost ovog sporazuma sa sporazumom iz Kotonua neki kažu da bi ovo moglo stvoriti probleme, a komisija sigurno ima svoje stalište o tome. Kao drugo, ja jednostavno ne mogu pomiriti e, ono što čujem od predstavnika Ekovasa i ovo što smo čuli od predstavnika Konkorda. Dakle, predstavnici civilnog društva jesu li bili uključeni ili nisu? E, čuo sam e, od predstavnika Ekovasa da ste uključili predstavnike civilnog društva, ali naši prijatelji iz Nizozemske, iz Konkorda e, kažu da to nije tako. To može biti ili ili, ili su bili uključeni ili nisu. Hvala lijepa. Komisija je ovdje pa će moći odgovoriti na vaše pitanje. E, ne znam da li imamo predstavnike civilnog društva koji mogu poduprijeti ovo što smo čuli od predstavnika Konkorda. riječ sada ima e, Norbert Noiza koji je izvjestitelj za mišljenje. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovim uvodnim izlaganjima iako se e, uvelike razlikuju što čini našu odluku težom ali tome i služi ovo saslušanje. Ono što bi mene zanimalo je zašto E, se orijentiramo manje prema rezultatima kari foruma e, ima područja koja su dobro funkcionirala zašto se tu sad ide drugim putem zašto vas ide drugim putem druga stvar koja me e, iritira je upućivanje na sporazum iz a nitko ne zna kako će se tu ići dalje da li uopće ima smisla ovo e, upućivanje na sporazum iz Kotonua. Konkretno, postoji dakle prigovor da se e, premalo računa vodilo o socijalnim standardima i okolišnim standardima e, i da je premalo bilo uključeno, uključeno civilno društvo. E, E, predstavnik Ekovasa je međutim rekao da će osnovati tijela gdje će biti uključeni predstavnici civilnog društva. To za mene zvuči kao da oni do sada nisu bili ili nisu bili dovoljno uključeni. Eto, to bi bila moja pitanja. Izvjestitelj u smjeni gospodin Zela, potom Marija Holbrok imaju riječ. Hvala lijepa. E, zahvaljujem i stručnjacima koji su nam danas e, svojim izlaganjima došli pomoći. Upravo od e, predstavnika Ekovasa čuo sam da snažno podržava ovaj sporazum. Ne znam kome bih trebao više vjerovati predstavniku zemalja Ekovasa ili javnoj njemačkoj televiziji koja je u jednoj svojoj E, e, emisiji upozorila na to što Eh, da, da dečki ponovo ucijenjuju eh, zapadnoafričke zemlje eh, kako bi viškove proizvoda iz Europe plasirale na afrička tržišta. Kao primjer uzeta je Uganda gdje je također planirano sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini u Gani e, je trenutno postoji e, je, je tržište preplavljeno e, na primjer mesom peradi iz Europe i što uništava lokalne proizvođače i to je u toj emisiji bio primjer za ono što Europa čini i kakvu štetu Europa e, nanosi gospodarstvima e, zapadnoafričkih zemalja. Mi još imamo vremena pozabaviti se ovom temom ako e, iz zemalja zapadne Afrike i njihove organizacije E, ne dobijemo jasne izraze snažne podrške za ovaj sporazum, onda ćemo se teško moći odlučiti podržati ga. Hvala lijepa. Marija, izvolimaš reći. Hvala lijepa. E, za mene je mnogo toga ovdje još upitno. Čula sam dosta o prednostima, ali e, nemam dovoljno informacija o pozadini. Na primjer, procjena učinka koliko sam shvatila za sada nemamo procjenu ičinka. kako to izgleda kako e, stoji stvar sa razvojnim ciljevima kako je to spojivo jedno s drugim mm, to je nešto što me jako smeta a nadalje što se tiče pristupa tržištu mi ovdje E, e, radi se o pregovorima između jedne od najbogatijih e, područja svijeta, to je Europska unija i jednog od najsiromašnijih područja svijeta, Zapadne Afrike. Unutar tog područja 12 od 16 zemalja su zemlje, najmanje razvijene zemlje, gdje one već uživaju carinske povlastice i mogu već izvoziti na tržište Europske unije i ne znam kakvu bi oni sad korist mogli imati od ovakvog jednog sporazuma e, kakvu korist oni mogu imati od otvaranja svog tržišta za europske proizvode oni već imaju pravo izvoziti svoje proizvode na naše tržište i to me e, smeta kod ovog sporazuma o gospodarskom partnerstvu e, nadalje što se tiče perspektive dugoročnog razvoja mi uvozimo iz tih zemalja uglavnom sirovino, sirovine bilo da se radi o poljoprivrednim proizvodima ili kakao, bananama e, ili eh, o sirovinama druge vrste. U svakom slučaju eh, to se onda prerađuje u Europi. Kako je to u skladu sa našom razvojnom politikom? Mi eh, izvozimo prerađene sirovine gotove proizvode gdje dodana vrijednost ostaje kod nas. Dakle, situacija je u tom pogledu prilično komplicirana i teška Dakle, ovaj bi sporazum omogućio da e, da ove zemlje budu još više potisnute iz e, koristi od dodane vrijednosti od gotovih proizvoda za razliku od prodaje sirovina e, također je rečeno što se tiče E, da, da će e, prihodi od izvoznih taksa nedostajati u e, javnim kasama dakle i to je teško pitanje o kojem treba razmisliti što se tiče poljoprivrede to je glavni sektor gospodarstva u zapadnoj africi veliki posto zaposlen, e, ljudi koji rade, rade u sektoru poljoprivrede e, u okviru europske poljoprivredne politike ja sad imam velike e, sumnje u ovaj sporazum mi već imamo liberalizaciju trgovine ovim proizvodima ja na primjer sam proizvođač mlijeka E, među proizvođačima mlijeka se govori da će Afrika biti naše dječje igralište u budućnosti. Mi već proizvodimo mlijeko, e, izvozimo mlijeko u prahu u Afriku. To me već prije 20 godina ljutilo mene kao proizvođačicu mlijeka. Dakle, niti u Europi nisam u stanju pokriti svoje troškove proizvodnje cijenom koju mogu postići u Europi, a sad trebam e, izvoziti mlijeko u Afriku. E, evo, za sada toliko od mene. U svakom slučaju imam velike rezerve i sumnje što se tiče ovog sporazuma. Hvala lijepa. Imamo još četiri govornika e, da ću vam maksimalno dvije minute. Prvi riječ ima Davor Štir. Hvala. Gospođo predsjednice, zahvaljujem svim panelistima. Mislim da tu ima nekoliko pitanja. E, pitanje je da li će Evropski parlament odobriti ovaj sporazum ili ne, ili ćemo ponovo otvoriti pregovore a to me dovodi do jednog vrlo praktičnog pitanja, osobito gospođi Šmid. E, ja sam pročitao vašu prezentaciju, vašu studiju. Niste e, to predstavili, e, niste to uljepšali, nego ste predstavili sve E, argumente pro i kontra, ali dakle koje će biti negativne e, posljedice za zapadnu Afriku negativnog e, glasanja u Europskom parlamentu. Dakle ako Europski parlament ne odobri ovaj sporazum. Što se tiče ovog studije konkorda rekli ste da su e, zapadnoafričke zemlje odlučile potpisati ovaj sporazum zbog pritiska koji je na njih vršila Europska unija. Ja molim da mi to iskomentirate. Hvala lijepa. Kristijan predajma riječ. Potom Judith Sargentini i potom Petro Silva Pereira. Kristijan, izvoli. Hvala lijepo. Želim zahvaliti svim govornicima koji su danas poslije podne uzeli riječ. Ja sam htio postaviti jedno pitanje, ali je već netko to učinio prije mene, a pitanje se tiče dijaloga s civilnim društvom, da ili ne. I zanima me što to znači in kvantitativne interne konzultacije, ukoliko je odgovor na ovo pitanje da. Drugo, Smatram s naše strane ovdje u parlamentu da ne smijemo pasti u zamku e, u kojoj smo već u nekoliko navrata pali, a to je zapravo stigmatizacija Unije koja postaje odgovorna za sve riječi koji su izgovorene i da zapravo postaje odgovornija od lokalnih političkih elita, primjerice. Mislim da je to velika greška da nije dobro uvesti tu tematiku kao da najveću odgovornost nemaju lokalni politički režimi. I u tom kontekstu imam još jedan posljednji komentar, e, a to se odnosi na nužnost poštivanja ljudskih prava u preambuli ovih e, sporazuma stoji da se stranke obvezuju da će poštivati ljudska prava, međutim vidimo da postoje iznimno snažne političke krize i da su te države nestabilne i upravo zato poštivanje ljudskih prava postaje vrlo problematično. Mislim da je to problem koji bi trebalo pomno analizirati, a ne da sami sebe stigmatiziramo i da kažemo da je Europa počinila više grešaka nego e, njihovi vlastiti režimi. Dakle, mislim da tu treba pripaziti. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. E, kolege su već postavili dosta pitanja, ja ću se nadovezati na ovo što je rekla Marija Holbruk. E, saslušala sam predstavnika Ekovasa koji je rekao da e, postoji vremenska da je vrijeme knap e, bojim se da je to problem pregovarača u diplomatskoj sferi, ali i nije u političkoj sferi. Ove konačne odluke su političke odluke. E, E, dakle na ovu cijelu regiju e, ako ćemo na sve ove zemlje gledati kao na najmanje razvijene zemlje to bi značilo odbijanje ovog sporazuma ako smo spremni međutim omogućiti izvor moldavskih proizvoda na europsko tržište a ne e, iz zemalja ekovasa to bi bio problem mi smo ovdje raspravljali i došli smo, a to nas dovodi do užasne situacije dakle postoji E, ta ideja da mi znamo bolje i možemo bolje zaštititi afričke zemlje od njih samih. E, ja bih doista cijenila kada bismo imali e, raspravu sa predstavnicima nacionalnih parlamenta o ovome. Neki od vas ste upravo bili na Fidžiju oni su nam jasno dali do znanja da nisu zadovoljni načinom kako se pregovaraju e, sporazumi o gospodarskom partnerstvu. Dakle, mi ne smijemo biti pokroviteljski nastrojeni i e, kritizirati ovo kao loš sporazum. Hvala. Pedro Silva, na riječ. Hvala lijepa. Mislim da je Europski parlament uvijek e, na kraju dugih e, pregovora u teškoj situaciji jer mora odlučiti hoće li reći da ili ne, hoće li e, odobriti rezultat pregovora, a to je prije svega slučaj kad se pregovara sa 16 država to moramo imati u vidu. Mnogo zanimljivih stvari je rečeno, ja bih samo dodao dvije stvari. Htio bih zamoliti naše paneliste da nam kažu svoja stajališta o ova dva pitanja. E, dakle rečeno je da ovaj sporazum mora biti asimetričan kako bi bio poticaj razvoju. Da li je on dovoljno asimetričan? Da li je održiv za ove zemlje u razvoju i da li je dovoljno dug predviđeni e, period tranzicije? dosta se e, govorilo o gubicima prihoda zbog gubitka e, prihoda od carina da li postoje kompenzacijski programi kako bi se nadoknadili ti gubici prihoda od carina znamo da postoje neki programi odnosno da postoje alternativni izvori prihoda, ali pitanje je dakle da li ti alternativni, e, da li su ti alternativni prihodi dovoljno veliki da nadoknade te gubitke. Postoje još neke zanimljive stvari, tehničke stvari o kojima bismo trebali više znati kako bismo mogli na kraju odlučiti hoćemo li ovaj sporazum podržati ili ne. Hvala lijepa. Prije nego riječ ponovo dam panelistima i predstavniku e, riječ ću dati predstavnicima komisije. Imam tri imena na popisu. Gospođa Galina iz e, glavne uprave Trade. E, gdje Vesi iz opće uprave Defko. I još jedno ime. Hoće li Najprije riječ uzeti gospođe iz opće uprave DEFKO, izvolite. Uh, ja ću dati riječi kolegama, hvala vam što ste nas pozvali, naravno da ću odgovoriti na pitanja koje su nam postavljena tijekom poslje podneva. Ovo je sporazum naklonjen napretku i rasprave koje smo imali dokazuju da bi bilo dobro organizirati tehnički sastanak sa svima vama kako bismo predstavili neke tehničke elemente kako bismo vam dokazali da su ovi sporazumi za napredak. Preuzeli smo dugoročne obaveze u toj regiji ne kroz liberalizaciju, već i nadalje to se nalazi i u, u, u ugovorima pod člankom 83 stavak 3 te u sporazumu. Neću sada po, eh, ponavljati nešto što je rečeno, ali kada je riječ o poreznim gubicima imamo članak 60 eh, kojim se dakle nadoknađuju ti gubici. I citirat ću vam rado jednu nedavnu studiju Svjetske banke koja pokazuje da EPA u kako je danas strukturirana jer ovi stare studije utjecaja se se odnose na stare podatke, veli se da e, za velike gospodarstva poput Nigerije da na kraju procesa da će gubici za ovakve zemlje biti 0,8% prihoda. Dakle, to je gotovo jednako nuli. Bilo bi dobro dakle imati tehnički sastanak u ovim elementima. Drugim pitanjima vezano uz poreze, oni se nalaze u ovim sporazumima i dakle nema mjesta osudama. Potom najnerazvijenije zemlje su se odlučile pridružiti jer naravno ne samo da su u regiji, da će imati regionalne sporazume, već imamo pravila porijekla koja su im naklonjena. Kada je riječ o piletini, o mlijeku, proizvodi nisu uključeni, potrebne su vam zaštitne klauzule možete zaustaviti ove uvoze. Ono Mislim da se to može reći za piletinu uglavnom brazilskog porijekla, ali glavno pitanje koje se povlačilo tijekom rasprave vezano za sporazum iz Kotonu, a vi ste rekli da su oni u sporazumi da proizlaze iz ovog da su tako vezani za taj sporazum, naravno za nas je taj sporazum izuzetno važan, ali također želim reći da je on ima impresivnu strukturu imamo korupciju, maloljetnički rad, koje god tema se sjetite, a to je u tom sporazumu koji ima krasnu strukturu. Ali vi se, vas brine, dakle, istek tog sporazuma, to je 2020. Morate voditi računa o partnerima koji su potpisali taj sporazum eh, danas, da taj sporazum istječe za pet godina. Imamo današnji dakle, sporazum iz Kotona. Što to pravno znači koje su implikacije. Dakle, da bih mogla reći, kad on istekne, onda ćemo spregovarati sličan e, sporazum. Ali ono što je važno je da imamo danas popisane ugovore koji dokazuju da Europa potpisuje te sporazume na osnovu ovih temeljnih elemenata i upravo zato možemo provesti konkretne mjere i što to znači za budućnost. Dobar odvjetnik će vam reći da, da su u pitanju legitimna očekivanja, bilo nazivalo se to kotonu ili ne. Mislim da postoji nerazumijevanje vezano uz istjecanje nečega i mi velimo to nije nešto za što smo mi potpisali. Ne, mi jesmo zajedno to potpisali, nemamo sada od toga stvarati problem. Iako sporazum s to bude imao nasljednika, ja o tome danas ne ugovoriti jer su sve opcije otvorene, ali sporazum koji je danas potpisan, potpisan je uz legitimno očekivanje da će se ovi temeljni elementi poštovati. Također želim dodati da se pod člankom ugovora iz Lisabona 215 uvijek mogu nametnuti restriktivne mjere, dakle imamo na raspolaganju čitav niz instrumenta. Htjela sam odgovoriti na pitanja, ali želim još nešto istaknuti budući da sjedimo ovdje u parlamentu. Važno je shvatiti da kako je doktor Šmig rekao da imamo jedan težak element, a to je jedan jedan jako važan element. Imamo dakle parlamentarnu skupštinu, imamo civilno društvo, imamo observatori Možete li nam pomoći u nadzoru? Vidim to je veću moguću ulogu parlamenta u tom smislu. Jer To je doista područje u kojem bi se mogli istaći. Sporazumi mogu biti dobri ili loši, ili ja sam jako ponosna na ovaj dokument, on dokazuje ovu dosljednost politika. s druge strane, on može biti dobar jedino onoliko koliko možemo uložiti u njega, ispričavam se što sam vam oduzela puno vremena, ali mislim da će sada kolega nastaviti, on će se pozabaviti vjerojatno pitem poljoprivrede koja je također važna. Da, izvolite, ali molim vas da budete e, jako e, kratki. Što DigiDevko zeli? Vrlo kratko. Vezano uz razvoj, e, postoji nešto što nije predviđeno, to su dodatni dodatna sredstva. E, međutim, kada je riječ o programiranju 11. FEDA, e, jasno su definirani sektori koncentracije sukladno sa preuzetim obvezama iz siječnja 2014. godine u odnosu na e, na ove organizacije. Dakle, sektori kao što su poljoprivreda, promet, energetika i regionalna integracija kao i potpora civilnom sektoru E, imat će prioritet i imaju prioritet u 11. Fedu. E, dakle, postoji jedna odluka vijeća iz e, travnja 2000, ispričavam se, iz ožujka 2014. 5,4 milijarde eura je izdvojeno za popretne mjere, a 3 milijarde, bi trebalo doći iz europskih institucija, 2,5, odnosno 1 milijarda eura od Europske investicijske banke koja se službeno obvezala e, za infrastrukturne projekte u Zapadnoj Africi i 3 e, milijarde iz država članica. Ove 3 milijarde iz Europske komisije kroz različite instrumente, a posebno e, iz bilateralnih omotnica i regionalne omotnice prema ECOWAS-u. Dakle, prioritetni sektori su poljoprivreda, gotova polovica ove omotnice od 3 milijarde, nismo zaboravili male poljoprivrednike, ali isto tako i energetske i prometne e, projekte. Eto, to bi bilo sve. Dakle, razvoj je u središtu ovoga sporazuma, a programiranje Europskog fonda za razvoj jasno je pod utjecajem, e, naime jasno je da podržava zapadnoafričke zemlje u smjeru konkurentnosti, u smjeru regionalnih integracija i razvoja poljoprivrednog sektora koji je najvažniji za Europsku uniju i koji je najznačajniji e, ekonomski sektor Zapadne Afrike. Dakle, mi ćemo im u tome pomoći, mi ćemo ih e, podržati kroz naše bilateralne i regionalne programe, a isto tako i e, putem tematskih programa. Hvala vam. Želite nešto dodati? tim, e, znači vam svima riječ, ali molim vas budite jako, jako kratki. Vrlo ću brzo. E, socijalno, e, civilno društvo je na različitim razinama bilo uključeno u pregovore. Ponovit ću još jedan put. Mi smo uključili civilno društvo u definiranje pregovaračkih stajališta i na svim sastancima bili su zastupljeni u delegaciji svih zemalja. Dakle, govorim o civilnom društvu, a u samom odboru za pregovore postoji i predstavnici civilnog društva sa regionalne razine. Dakle, imali smo uistinu široke konzultacije, konzultacije sa svim segmentima civilnog društva. Neki su rekli da pristup tržištu nije dovoljno kvalitetan. Neki kažu da je to, e, da imamo stopu od 75%. To je regionalni sporazum. Drugim riječima, ne mora značiti da sve zemlje ekovasa trebaju liberalizirati u iznosu od 75%. Neki, kod nekih je to 50%, e, 70%. Dakle, to je prosjek, regionalni prosjek. Da, ima zemalja poput Kodiva E, gdje će liberalizacija biti 80%, ali to je već dogovoreno u sklopu privremenog sporazuma, dakle da se tržište otvori u, toj mjeri. E, to je dakle, kao što sam rekao, regionalni e, prosjek, to ne znači da će i mali i Bena i ostale zemlje imati tu stopu liberalizacije. Zatim mi ćemo zaštititi sve proizvode, sve poljoprivredne proizvode, dakle i oni nisu predmet liberalizacije i to treba jasno reći. Također smo se dogovorili kada je riječ o kompenzaciji neto fiskalnog utjecaja i tako da će biti financijskih sredstava kao što smo čuli od komisije E, koji će biti usmjereni na razvojnu dimenziju, konkurentnost, diversifikaciju gospodarstva, infrastrukturne projekte i tako dalje. Također će nas pratiti u fiskalnim reformama kako bi smo povećali e, stopu fiskalnog pritiska što bi zapravo moglo dovesti i do proračunskog suficita. E, gospođo predstavića, htio sam reći da o da ove prethodne povlastice nisu ništa donijele Zapadnoj Africi i da nismo ovo potpisali postala bi opasnost dezintegracije. Već sam rekao da su postojali različiti režimi, a Ekova se smatra e, jednom e, regionalnom gospodarskom zajednicom. Mi želimo e, ići vašim stopama. Mi smo, mi čak zamišljamo i da imamo zajedničku valutu, ukinuli smo i carine i tako dalje dakle da želimo biti što slični vama. Ali ako se e, ne prihvati ovaj regionalni pristup, onda će se sve raspasti. E, evo, to je ono što sam ja htio reći, ne znam hoće li biti pitanja. Također smo iskoristiti modele, imamo e, koristili smo modele Europske unije, Svjetske banke i učinak je relativno pozitivan. Hvala. Hvala, doktorica Šmit. E, da, mislim da vi možda niste do kraja shvatili. Ja mislim da ovi sporazumi stvaraju mogućnosti. Imam diferencirani pristup, ali ukupno mislim da oni stvaraju dobre prilike i one imaju instrumente da bi se nosile s problemima ukoliko do njih dođe. To opisujem u svom dokumentu. Pristup tržištu od 100% je nešto što niti jedna druga industrializirana zemlja ne daje i to je poboljšanje u odnosu na ono što je prije postojalo pod sporazumom iz Kao što je gospodin Soves rekao, postoji mogućnost korištenja instrumenta za nadzor u slučaju nastanka problema postoji fleksibilnost da se reagira Želim međutim istaknuti još je dvije stvari. Gubitak prihoda se promatra kroz duže vrijeme, to ćemo shvatiti nakon 20 godina kad dođe do potpune liberalizacije, jedino ukoliko trgovina tada bude jednaka kao što je danas, te jedino ukoliko ne dođe do porezne reforme. Međutim, druga stvar, porezna reforma je potrebna u svakom slučaju, zato što je jako loše za države da ovise o uvoznim tarifama kada je riječ o punjenju proračuna. To utječe i na regionalnu integraciju. Onemogućuje regionalnu liberalizaciju ukoliko su potrebni prihodi od carina. Na svakom slučaju je potrebna porezna reforma. Kada je riječ o posljedicama, govornik prije mene je to istaknuo. Koliko nema EPE, to bi bilo problematično za regionalnu integraciju, zato što razvijenim zemljama je potrebna EPA kako bi zadržali pristup tržištu, a bez toga ne bi imale ovu dodatnu, dodatnu mogućnost izvoza viškova. Dakle, vrijedi pokušati sa ovim sporazumom. E, dajem riječ predstavniku iz Konkorda. Čuli smo da vaša analiza nije točna, da su zemlje to željele, da postoje velike prednosti. Evo nije posljednja rasprava, ovo je prva rasprava, još uvijek ni nema izvješća kolege. Ja bih se htio pozabaviti s nekoliko istaknutih pitanja. Prije svega ono gospodina Fjellnera o uključenosti civilnog društva. Da, bili smo tamo, možda više nego u drugim regijama. Dakle, u tom smislu slažem se sa gospodinom Solom postoji rasprava od biti uključeni, dobiti ono što želite, pa o tome postoji neslaganje i u ovoj sobi. Dakle, jedno je sudjelovati u raspravi, a drugo postići nešto time. Dakle, da, bili smo, cilno društvo je bilo uključeno. Bilo pitanje gospodina Noizera o EPI sa Kari forumom. I to bih htio povezati s pitanjem studije utjecaja. Imali smo reviziju, dakle, su ocjenu ovog procesa unutar pet godina. Bilo je teško ocijeniti ocijeniti prave rezultate, odnosno ishod EPE e zbog ove gospodarske financijske krize do koje je došlo tijekom provedbe sporazuma. Kao što pokazuju statistike postoje neki pozitivni učinci, na primjer za Dominikansku republiku, neke njezine proizvode i za neke druge izvoznike karikoma, na primjer razvoj izvoza, rast izvoza riže. U isto vrijeme imamo mali utjecaj na međusobnu trgovinu ovih zemalja, a to je također važno jer je jedan od ciljeva e I Konačno malo se zna o utjecaju na siromaštvo e, radnička prava i okoliš. To je ili zato što je došlo do neznatih promjena ili zato što nema dovoljno podataka. U tom smislu teško je izvući jasne pouke. Dakle, iz ovog sporazuma kao eventualnog modela za zapadnu Afriku. Još uvijek sam mora proučavati. Važna je revizija svakih pet godina. Moramo vidjeti što možemo iz nje naučiti. Što se tiče podataka, slažem se da postoji studija Svjetske banke, oni imaju drugačije podatke kada je riječ o gubitku carinske prihoda, ali što se mene tiče, ja sam vidio studiju, ona se tiče Nigerije, međutim su druge zemlje u regijama, zemlje kojima je došlo do izbijanja ebole, koja će biti posljedice po te zemlje, ili Mali u kojem još traje sukob na zemlje, ja nisam vidio najnovije studije o utjecaju EPE na te zemlje koje su također u regiji. Imali smo jednu studiju o Gani iz našeg ministra, ministarstva vanjskih poslova. Gana je jedna od jačih zemalja u regiji, gospodarski govoreći. I nizozemska studija je utvrdila da je pa donijela do nesrazmjera između razvoja sjevera i juga zemlje. Dakle, mislim da je zato potrebno provoditi ove stroge analize i moramo vidjeti učinke koje donose ove sporazumi, ne samo na Nigeriju i Ganu, već i na druge zemlje u regiji. Što se tiče poreznih prihoda, rekao bih da, pozabavimo se time koji će biti gubici i koji će biti kompenzacija sa strane Europske unije. Hoće li ona biti u istom ritmu? I hvala vam na pozivu iz komisije da se uključimo u proces nadzora. Civilno društvo je već je predstavljeno u tom išovitom odboru Kariforma. I ukoliko stupi na snagu EPAS-a, zapadnom Afriku, Afrikom moramo uključiti dakle tamošnje civilno društvo u nadzor provedbe. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, da, molim vas, mislim da sada ne možemo odgovoriti na sva pitanja. Želite li reći nešto doista hitno, važno? Da, evo, privodim svoje izlaganje kraju. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda i oni također moraju proći studiju utjecaja od predstavnika Ekovasa sam stekao dojem da su zadovoljni tom zaštitom. Međutim, i dalje postoje razlozi za brigu, na primjer u mliječnom sektoru, na primjer u sektoru proizvodnja mlijeka u prahu. Ja nisam to rekao, nego da je poljoprivredni sektor zaštićen. To sam rekao. To je sve što sam želio reći. Hvala. Ovo je bila jako dobra rasprava. Hvala vam što ste ju sugerirali. Imamo dosta vremena jer ćete vi izvješće predstaviti na jesen. I zahvaljujem svim sudionicima panela. Hvala vam. And, and the commission as well. Colleagues, we only have a few minutes left. Interpreters have given us an extra... Imamo još Dvije, imamo još jednu točku dnevnog reda, prevoditelji su nam dali još 15 minuta duže. Dakle, konferencija u Parizu, a pitanja i odgovori su odgođeni za idući sastanak. Dakle, ovo je naša posljednja točka dnevnog reda. Molim vas da izađete u tišini i da svoje razgovore vodite izvan ove sale za sastanke. Nemamo puno vremena, imamo preliminarnu raspravu sada i onda ćemo staviti ovu točku na svoj raspored u srpnju, tada ćemo imati nešto dužu raspravu. Sorry. Bye original čujete samo kroz slušalice, nekad je stvarno to bolje nego slušati uživo. Imamo dakle jako malo vremena. Prevoditelji su nam ljubazno dali još 15 minuta. Ne želim to zloupotrijebiti. Predlažem da danas imamo kratku raspravu, a onda ćemo na sastanku u srpnju održati još jednu raspravu koliko to bude potrebno jer je ova točka doista važna i žao mi je da je sada ovdje imam na kraju sastanka kad imamo malo vremena na raspolaganju. Prvo dakle, možemo tu ukratko reći e, koji su to dijelovi kojima bismo izmijenili izvješće kolegice Zaborske. E, kolegice Zaborske nema, ona je izvjestiteljica, ali gospodin Štir će govoriti u njezino ime. Hvala vam. Predsjedavajuća, nažalost, stane nema, ali zamolila me da pročitam ono što je priredila za izvješće. I ja ću nastojati to pročitati što je brže moguće. Napori da se suzbije utjecaj ljudi na klimatske promjene imaju, mogu imati zasigurno pozitivan utjecaj na okoliš, ali će utjecati na politiku, na diplomaciju. Ovaj sastanak u Parizu koji će se održati krajem godine imat će važnu ulogu u razvoju razvojnih politika, razlozi za to se mogu sažati u dvije točke. Prvo, klimatske promjene predstavljaju veliku prijetnju za najmanje razvijene zemlje, zato što one nemaju resurske da bi se nosili sa negativnim promjenama u svom okolišu. Kao rezultat toga ljudi iz ovih dijelova svijeta mogu imati problema sa izvorima vode i sa promjenama u okolišu. To može dovesti do pojave suše i do lošeg pristupa pitkoj vodi može dovesti do rasta razine mora. Jednako tako moramo utjecati na industrije koje ostavljaju, e, koje iskorištavaju fosilna goriva u velikoj mjeri je uloga ovih pregovora mora biti usmjerena tome da smanji globalno zagrijavanje. Naročito moramo imati na umu slabo razvijene zemlje, nedovoljno razvijene zemlje, zato vas molim da uzmete u obzir mišljenje koje sam istaknula u ovom mišljenju, navodim e, koja je ranjivost pojedinih zemalja, koja je veza između klimatskih promjena, migratornih tokova i teškoća u dostupnosti resursa. Bez pravog napretka u smanjenju emisije stakleničkih plinova ne možemo očekivati da će da će se smanjiti dotok eh, imigranata i zato moramo tražiti da se postignu zajednički napori od strane razvijenih i manje razvijenih zemalja. Izvješće Parnjo je također vrlo ambiciozno kada govori o smanjenju emisije stakleničkih plinova za 50% do 2030. Ali je na nama da raspravljamo je li ta ideja realistična ili nije u kontekstu trenutnog stanja europske industrije mogu li se tu smanjiti troškovi proizvodnje ili ne. Mi moramo naglasiti potrebu za dijalogom sa zemljama u razvoju i moramo se osigurati da se ovi ciljevi ostvare uz potrebne mjere koje se moraju provesti i time završavam ovaj tekst koji je kolegica stavila na raspolaganje. Hvala vam. Ne trebamo sada mijenjati ciljeve. Tu je nadležni odbor, odbor Envi i ja sam dobila njihov zahtjev da ne šaljemo previše amandmana, niti jedan na kraju nije prošao u tom odboru, jednostavno ih je bilo previše. Bilo bi dobro fokusirati se na onaj dio koji je unutar naše nadležnosti, tada bismo mogli ostvariti željenje utjecaj na taj odbor, to je dobro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 Htjela bih zahvaliti izvjestitelju na, na obavljenom poslu. Biću kratak. Kada je riječ o pitanju klimatskih promjena i sastanku u Parizu, ključna važnosti je da se osiguramo da se na razvoj ne gleda kao jedno dodatno pitanje. Naime, riječ je o integralnom pitanju međunarodnom razvoju kojem težimo svi kao Unija i to je povezano sa klimatskim promjenama. Dakle, možemo govoriti o posljedicama klimatskih promjena, utjecaju na ekosustav, utjecaju na život svih na planetu i ne možemo pobići činjenici da oni koji žive u najranjivijim, najsiromašnijim zemljama svijeta, da će oni biti najviše izloženi klimatskim promjenama. Dakle, mi u Europi i u Sjevernoj Americi koji smo se razvili tijekom stoljeća možemo smanjiti korištenje fosilnih goriva, ali imamo odgovornost kada je riječ o tome da ne ostvarimo svoj rast i razvoj na uštrb korištenja prljavih tehnologija. Moramo stvariti načine održivog e, razvoja, imamo zato povijesnu odgovornost. Zato moramo razvijati one dijel, sektore politike kojima ćemo hrabriti i zemlje u razvoju da učine isto. Dakle, to postoji jedan sigurnosni element koji možemo uvrstiti u ovo izvješće, to je su problemi povezani sa klimatskim promjenama, to je nedostupnost pitke vode, nedostatak obradivog zemljišta, to su sve važna pitanja za zemlje u razvoju. Čuli smo gosta iz Čada koji je rekao koliko ne možete proizvesti hranu za svoju obitelj da će to dovesti do rasta nestabilnosti u tom području. Sjajno je što je ovo priznato kao prijetnja najranjivijim zemljama i zemljama u razvoju. Ja bih tu malo ojačao, dakle, riječnik koji se koristi u dokumentu kada je riječ o kriznim, ovoj kriznoj situaciji u sredozemlju izbjeglicama. Klimatske promjene ne znače samo da će biti nešto toplije, to donosi čitav niz gospodarskih pitanja i zato je ovo mišljenje od izuzetno velike važnosti. Hvala vam, Marija Holbruk. Hvala lijepa. E, veselim se ovom izvješću gospođe Zaborske. E, nabrali ste sve važne e, točke, važne teme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 pritom su razvojni cilje, održivi razvojni ciljevi naravno u središtu pažnje i ne smijemo ih, e, njihovo ostvarivanje ne smijemo podrivati. Što se tiče izbjeglica i e, migracija, o tome je upravo nešto rečeno, mislim da to možemo opsežnije obuhvatiti, ali to je već u izvješću. Ono što nije uopće unutra, a smatram to našom zadaćom, je e, veza između klimatskih promjena i e, rada UN-a na agendi za period nakon 2015. E, dakle, postoji ta tema te povezanosti, mislim da to treba naglasiti. još jedna daljnja važnja tema je e, financiranje suzbijanja klimatskih promjena, dakle zemlje u razvoju e, uopće ne mogu zapravo e, preuzeti obaveze što se tiče financiranja e, tih mjera. I posljednje što želim reći je razvojna suradnja Europska unija bi trebala dati veću podršku zemljama u razvoju na primjer što se tiče održive poljoprivrede mislim da je to također važna stvar poljoprivreda u ovim zemljama je pogođena klimatskim promjenama i mislim da to treba biti obuhvaćeno ovim izvješćem e, mali poljoprivredni proizvođači trebaju dobiti podršku E, i e, oni koji se bave e, organskim uzgojem poljoprivrednih proizvoda postoji važna veza između klimatskih promjena i suradnje na razvoju mislim da se trebamo fokusirati na razvoj hvala u redu hvala E, vidim da je tu komisija, gospođa Padram iz glavne uprave za klimu. Hvala. Lijep pozdrav svima. Ja ću nastaviti govoriti vrlo kratko jer koliko shvaćam poneste nam vremena. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim odboru na izrađenom mišljenju. E, dakle komentari koji su izneseni u tekstu mišljenja pokazuju da postoji dobro razumijevanje problematike. Razvojni izazovi su pojačani zbog klimatskih promjena i povezanih e, pojava kao što su suše i nepredvidivi vremenski, e, vremenski fenomeni. Dakle, to isto tako pogoršava situaciju u vezi s nejednakošću. Konferencija stranaka u Parizu bit će prilika za nas da pokrenemo promjene i prelazak na niskougljično gospodarstvo, budući da će se ovaj novi sporazum primjenjivati na sve zemlje. Neće više biti podjela odgovornosti temeljem kategorizacije zemalja e, kao što smo imali od 1992. godine. Dakle, nadamo se da ćemo imati jednu suvremeniju primjenu načela kojima se rukovodi e, UNOVA konvencija o klimatskim promjenama. U tom smislu ćemo imati odlučni odgovor na izazove koje predstavljaju klimatske promjene. Što se tiče klimatske diplomacije, dakle i razvojna dimenzija je sastavni dio toga, tako da moramo dati sve od sebe da bismo uistinu iskoristili na najbolji način postojeće sinergije između klimatskih, e, klimatskog programa i e, razvojnog programa. Biće vrlo bitno također napomenuti da i doprinos zemalja, razvo, razini zemalja koje doprinose sa 75% emisijama, ali to isto tako znači da najmanje razvijene zemlje koje nemaju mogućnosti da se nose s tim izazovima također moraju rješavati nesrazmjerno velike izazove, tako da ih treba podržati, dati im e, potrebne instrumente, što je da kako jedna od aktualnih tema u ovim pregovorima. U ovom mišljenju se jasno e, poziva i podsjeća se na kolektivnu obvezu Europske unije i razvijenih zemalja i tu je također potrebna jasnija situacija, jasnija komunikacija jer se vrlo često brojke ne prikazuju na pravi način pa želim E, želim također ovo spomenuti u kontekstu financija, ali isto tako i transparentnosti. Ako nemamo e, mogućnosti da vjerujemo u napore jednih i drugih, e, dakle transparentnost, izgradnja povjerenja, to su sve vrlo bitni elementi i drago mi je da se to vidi također u ovom nacrtu mišljenja. Ne znam, želi li kolegica iz glavne uprave Devko nešto dodati? Hvala, ja se zovem Kristijana Pašma, ja sam e, zadužena za klimatske promjene i prirodne resurse u mojoj glavnoj upravi. Zahvaljujem svima na pozivu e, na današnji sastanak. E, samo nastavno na ovo što je rekla kolegica vezano s financiranje, ovaj financijski dio je u središtu rasprave i s naše strane mi dajemo sve od sebe i računa se da je procjena 14 milijardi eura do 2020. godine, da će to biti posvećeno klimatskim aktivnostima e, kroz različite vanjske instrumente. Dakle, to je 2 milijarde godišnje, što je značajan iznos a veći dio toga bi trebao podržati e, najmanje razvijene zemlje budući da se one nalaze e, one najviše zapravo snose trošak e, u ovom području E, dakle naš pristup da ne možemo razdvajati ove dvije stvari. Jednako je važno, osim ovog izravnog doprinosa i činjenica da postoji ideja inovativnog financiranja i korištenja blendinga kao načina za e, osnaživanje utjecaja službene pomoći za razvoj. Od 2007. godine više od 1,3 milijarde eura e, pomoglo da se mobilizira oko 25 milijardi eura, a očekuje se da će se to udvostručiti u ovom ciklusu. E, još jedna završna napomena vezana uz poljoprivredu i činjenicu da se bavimo ugrađivanjem ovih politika u ključne sektore e, kao što je poljoprivreda. Veze između e, klime e, i poljoprivrede i također su, e, također su u središtu pozornosti. Dakle, rok je drugi sedmi za amandmane, a glasovat ćemo na sastanku nakon ljetne stanke u četvrtak 3. srpnja, a ne u ponedjeljak 31. osmog i jer neki smatraju da ponedjeljak, prvi ponedjeljak nakon stanke nije najbolji trenutak. Dakle, e, odgodili smo 17. Ne vidim da imamo nešto podrazno, tako da mislim da možemo uistinu zahvaliti prevoditeljima. Mi smo imali dugočak dan, ali vi ste nam pomogli u tome i bilo je dosta brzih govornika, tako da znam da ste naporno radili. Hvala vam još jedan put. Dakle, ovaj sastanak u ponedjeljak je otkazan. E, hvala lijepa kolege, zahvaljujem prevoditeljima. Znači- yeah, it was an opportunity to do some quiet